Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobar dan, poštovane dame i gospodo. We welcome you in Brussels. Srdačno vas pozdravljam u Briselu. Imamo dvodnevni gust program, nažalost. Naš predsjednik danas ne može predsjedavati sastankom odbora, stoga ja ću preuzeti tu dužnost. Program je blago izmijenjen u odnosu na ono što je prethodno najavljeno. Stoga predstavit ću, nam, predstavit ću vam današnji dnevni red. Nakon javnog saslušanja Odmah ćemo odraditi točku 7, a to je kratko izvješće o službenom posjetu odbora i tre Agencije Europske unije za mrežnu informacijsku sigurnost, a točka 6 prvotnog programa, to je sporazum o znanstvenoj i tehničkoj suradnji, prebacuje se na sutra nakon što odradimo sve druge točke dnevnog reda. Ako nema komentara, E, tada usvajamo ovaj dnevni red, e, naravno s ovim izmjenama. Slažu li se svi s time? Ima li komentara? Nema. Hvala vam lijepa. Time možemo početi sa javnim zaslušanjem o zakonodavstvu o kibersigurnosti. Pozdravljam e, četiri govornika e, i e, ima održat će se, saslušanje će se održati u dva dijela. Prvi blok su prva dva govornika, gospodin Šabjuza i gospođa Moja. Zamolio bih govornike da se drže naših uobičajenih pravila, dakle nekih 8 minuta za uvodno izlaganje, potom e, izvjestitelji i izvjestitelji u sjeni imat će mogućnost da iznesu svoja mišljenja, Zato će imati po dvije minute, a potom svi ostali mogu se javiti za riječ i dobit će jednu minutu. Dakle, tema kojom se, dakle, komisija je usvojila prijedlog uredbe o e, zakonodavstvu o kibersigurnosti. E, sigurnosti e, i 13. E, rujna 2017. Sastoje se od dva dijela. Jedan dio se odnosi na produljenje i ažuriranje mandata agencije ENISA, a drugi se odnosi na dobrovoljnu schemu certificiranja e, u pogledu e, kibersigurnosti. ITRE je vodeći odbor, kada je riječ o ovom prijedlogu, rasprava o nadležnostima se još uvijek vodi i stoga bih htio danas pozdraviti gospođu Angeliku Nibler, izvjestiteljicu. Nisam ju vidio, ne vidim ju, nadam se da će nam se uskoro pridružiti i pozdravljam gospodina Filipa Albrehta koji ovdje zamjenjuje izvjestitelja Imkoa. E, naravno, ovdje je zastupljena i komisija, gospođa Despina Spanao, e, ravnateljica Uprave za digitalno društvo, povjerenje i kibernetičku sigurnost. Agencija NISA je također ovdje e, zastupljena. dakle, od njih ćemo nešto čuti. Potom želim reći da će prijedloga komisije vjerojatno biti predstavljen 23. siječnja 2018. godine. Hmm, da, kao što sam već rekao, saslušanje ćemo e, napraviti u dva dijela. Nakon uvodnih izlaganja svi ćete imati mogućnost da iznesete svoja pitanja ili mišljenja. Prvi dio odnosi se na reformu uredbe o agencije ENISA. Riječ dajem prvom govorniku, to je gospodin Gerhard Šaphusa, potpredsjednik Saveznog ureda za informacijsku sigurnost. Gospodin Šaphusa je preuzeo ovu funkciju predsjednika Zaveznog ureda za informacijsku sigurnost 1. siječnja 2017. godine. Studirao je matematiku na sveučilištu u Minsteru Isto tako, također je i doktorirao matematičke znanosti na sveučilištu u Minsteru i sveučilištu u Hagenu. U studenom 1991. godine počeo je raditi u Saveznom uredu za informacijsku sigurnost, kratica BSI. Već 26 godina radi u bsi on je stručnjak za kriptologiju, informacijsku e, sigurnost, implementacije i druge srodne teme. Nakon ovog kratkog uvoda, evo, riječ dajem vama, gospodine Šapuza, izvolite, imate riječ. Hvala e, gospodine predsjedavatelju, cijenjeni zastupnici, gospođo moj grad, dame i gospodo. Drago mi je što sam danas ovdje s vama i što ste me pozvali da govorim o zakonodavstvu, o kibersigurnosti. Ova nova e, godina, dakle, cilj je zapravo produžiti mandat ENISA i stvoriti novu semu certificiranja. Njemačka je e, formiranje NSE pomno pratila još od 2004. godine i davala podršku. E, pri tome je i e, Enisa profitirala od rada Besija, Besija od rada Enise. Mi smo od uvijek bili zainteresirani za jaku i e, funkcionirajuću agenciju Enisa i da davali smo podršku i zemljama članicama Europske unije, institucijama i europskim tijelima kako bi se postekao visok stupanj informacijske sigurnosti s obzirom na sve veće izazove. Enisa je za nas središnji kompetentan partner kada je riječ o pitanjima mrežne informacijske sigurnosti Europskoj uniji, takozvani key point of reference, a po time ja podrezumijevam davanje ekspertiza i savjetovanja kada je riječ o temama mrežne informacijske sigurnosti, pružanje podrške zemljama članicama i europskim institucijama pri izgradnji kapaciteta za mrežne informacijske informacijsku sigurnost te razvoj i provedbu europskih politika i pravnih akata. Poticanje suradnje diljem Europe, Europske unije na području mrežne informacijske sigurnosti, ponajprije kada je riječ o razmjeni primjera dobre prakse. NISA je za, e, e, kada govorimo o mrežnoj informacijskoj sigurnosti nedovoljno izgrađena. 2017. godina bila je obilježena e, velikim kiber napadima diljem Europe i diljem svijeta. Time ovo postaje aktualna tema i kada govorimo o politici, a to je tema koja će nas u kontekstu digitalizacije društva pratiti i u buduće. Prijedlog komisije za novu uredbu o agenciji ENISA je u kontekstu ovih činjenica predložio stalni mandat za agenciju ANISA. To je ono što mi podržavamo. Mi također podržavamo i jačanje e, resursa za agenciju kako bi ta agencija mogla učinkovito vršiti svoje zadaće. tome treba naglasiti važnost ENISE za provedbu uredbe o e, direktive o mrežnoj informacijskoj sigurnosti koja je 2016. godina stupila na snagu a e, gdje važnu ulogu dobivaju razni europski gremi kao što su Cooperation Group ili te mreža. E, NISA e, i za zemlje članice već danas zemljama članicama i danas pruža jedinstvene usluge. Primjerice izrada preporuka za izgradnju nacionalnih i tova organizacija koordinacija euro razrednih Um, akcija diljem Europe, primjerice Cyber Europe, ili pak organiziranje Europskog mjeseca kibersigurnosti European Cyber Security Month u smislu um, širenja informacija, informiranja i jačanja svijesti. U Činjenica da se o ovoj temi govori i ovdje u ovom visokom domu e, daje posebnu važnost emisiji. Novaj prijedlog predlaže nova područja djelovanja agencije, primjerice nova uloga kada je riječ o okviru za certificiranje. U aktualnom prijedlogu mm, e, uloga ENISE ne e, nedovoljno uzima u obzir trenutačnu postojeće sheme certificiranja na e, nacionalnoj razini i onoga što imamo diljem svijeta. Provedba odredba <clears throat> okvira za certificiranje u predloženom obliku omogućilo oslabilo bi s jedne strane e, samo certificiranje mm, u zemljama članicama, te bi također e, imalo, odrazilo se i na razinu sigurnosti. Zbog jačanja e, digitalizacije i drugih rizika, smanjenje sigurnosne razine bi bilo kontraproduktivno. Nadalje, novi prijedlog mandata predlaže jednu novu ulogu za agenciju kada je riječ o operativnoj suradnji. Tako nisa treba imati važnu ulogu kada je riječ o koordiniranju europskih kibersigurnosnih kriza u okviru mreže e, CESIRT. Nadalje, NISA treba izgraditi kapacitete za post-analizu, te također i analitičke kapacitete za obradu slučajeva od signifikatnog značaja. Mi kao nacionalno tijelo smo za izgradnju, podržavamo ovaj prijedlog izgradnje kapaciteta <clears throat> ali s druge strane smo pomalo i skeptični, a za skepsu postoje određeni razlozi se Nadalje, Kibersigurnost je dio nacionalne sigurnosti i time primarno nadležnosti zemalja članica. Kada je riječ o podjeli nadležnosti između Europske unije i zemalja članica e, uz uvažavanje načela subsidijarnosti, razmjernosti i sl. tada zapravo veću ulogu imaju zemlje članice. Prenošenje određenih kompetencija na europsku razinu može dovesti do toga da nacionalni E, nacionalni kapacitete. da se nedovoljno ulaže u nacionalne e, kapacitete. Iz vlastitog iskustva znamo da, da E, ni u jednom drugom području povjerenje dionika nije toliko važno kao u ovom području. Ovdje je vrlo važno da postoji znanje o ciljnim skupinama, blizina ciljnim skupinama. Dakle, tu govorimo poneprije o e, vrlo važno znati je li riječ o građanima, e, upravnim tijelima ili pak o poduzećima. Suradnja sa dotičnim ciljnim skupinama, bilo da je riječ o tijelima državne uprave ili građanima poduzećima je vrlo e, važno, a u tu važnu ulogu ima povjerenje. Nadalje, Argument koji se odnosi na e, pitanje sigurnosti u Europskoj uniji, na europskoj razini imamo veće dionika koji djeluju primjerice na razine csr a imamo već jedno tijelo koje pruža operativne, e, operativnu podršku Ehm, pa tu je također ehm, dio CERTA i profitira od CERT EU i imamo operativni, operativni dionik koji na europskoj razini u svom područjem djelovanju može Europsku uniju, institucije i njena tijela obskrbiti dostatnim informacijama, pružati podršku u slučaju incidenata. Kada je riječ o ocjeni rizika na razini Europske unije, tada moramo reći da je zapravo riječ o nacionalnim krizama sa određenom europskom komponentom. Upravljanje krizama ne može se ovdje na području kibersigurnosti izuzeti i odvojiti od postojećih struktura. Dodatna vrijednost mm, Enisa će imati samo ako e, se protoška pruža djelovanju na nacionalnoj razini i ako e, države članice mogu same odlučivati. E, kada govorimo o kibersigurnosti i u tom pogledu nadležnost prebacivati na europsku razinu, to nije dobro jer to može oslabiti postojeće nacionalne strukture. Nacionalne strukture i jačanje postojećih kapaciteta u svim zemljama članicama jesu osnova za uspješnu, e, uspješno upravljanje krizama diljem Europe. Općenito obvezujuća e, razmjena informacija među tijelima, odnosno e, stvaranje posebnih agencija i struktura, e, čiji zadatak će biti izrada samog pregleda stanja u Europi, to je nešto što također gledamo dosta kritično. Mi smatramo da to gledamo dosta kritično i ne možemo podržati. Evo, time dolazim i do samog zaključka. A moj zaključak glase. važno je e, staviti težište na izvedivost i kvalitetu. Agencija NISA treba biti ojačana kada je riječ o jačanju nacionalnih struktura kako bi, jer e, sve drugo bi značilo stvaranje agencije koja ne može ispuniti sva očekivanja i e, dovodi do povlači za sobom e, pogrešna očekivanja od drugih strana. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine Šupljusla. Ovo je vrlo zanimljivo, cijelo biste o ovome mogli govoriti satima, vi ste uistinu stručnjak za ovo područje, no eh, imamo dosta stroga vremenski okvir, imamo vremenska ograničenja. No, hvala vam lijepa. Sada ću dati riječ drugom govorniku, gospođi Mara Mega, eh, direktorica u Cyber Defense Center njezina eh, CV, direktor eh, Centra za suradnju na kibernetici NATO-a od rujna 2017. Madam eh, go, radi kao savjetnica za sigurnost predsjednika estene od 2012. do 2017 služila je kao zamjenica e, e, šefa e, Ureda za vezu NATO-a i Ministarstva obrane Estonije. Ona je diplomirala na King's College u Londonu i na Tartu sveučilištu. Također je studirala na Hopkins sveučilištu i na e, Institutu za političke znanosti u Parizu. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, predsjedniče, dragi članovi ovog odbora, dame i gospodo. Moj glas ovdje je e, glas nezavisnog stručnjaka e, E, govorim vam kao direktorica Kibernetičkog centra NATO-a, to je e, centar koji ima sjedište u Talinu u Estoniji. Bila sam i e, savjetnica za sigurnost predsjednika Estonije. U, u našem centru za kibernetičku izvrsnost na nato imamo razne stručnjake iz dvadesetak zemalja članica NATO-a vojne stručnjake, znanstvene e, stručnjaci, e, sveučilišni profesori rade na e, istraživanju i osposabljavanju u četiri područja, tehnologiji, strategiji, operacije i pravo. Dajemo jedinstveni uvid, interdisciplinarni uvid na područje kibernetike Govorit ću kao e, stručnjakinja za ono što je ključno u kibernetičkoj sigurnosti, a to je otpornost protiv kibernetičkih napada. Nadam se da ćete se složiti da je broj raznovrsnost prijetnji na kiber, u, u kibernetici ogromna i da Evropska unija mora postati otpornija na te napade. Kroz novi mandat E, sadašnja uloga Enise bi se e, ojačala u suradnji na krizama, kibernetičkim e, krizama i zaštiti infrastrukture. Tu Enisa već daje dodanu vrijednost. Od 2010. ona organizira pan evropske vježbe koje se zovu Kibernetika Europa. Ja ću sada govoriti E, sa stanovišta e, stručnjakinje e, iskustvo kibernetičkog centra za izvrsnost i mog iskustva kao bivša savjetnica za kibernetičku sigurnost predsjednika Estonije. Moramo izgraditi kapacitete i stručnost. To je prva zadatak. Važnost vježbi u kibernetičkoj sigurnosti je ključna. Trebamo naglasiti E, strateške elemente e, e, kibernetičkih kriza. Dobivamo smjernice za upravljanje krizama u stvarnom životu. Pod kišobranom NATO-a svake godine organiziramo ili podupiremo organizaciju koalicijskih kibernetičkih vježbi i vježbi Long Shield. Ovo potonje je e, naj, e, e, najvažnija i najveća kibernetička vježba u svijetu. Od 2010. osposobljava tehničke stručnjake, pravne i medijske savjetnike koji rade na kibernetičkoj sigurnosti. Dala je jasne i opipljive rezultate. Cilj je da osposobimo i vojne i civilne stručnjake e, da im pokažemo kako moraju surađivati i međusobno si pomagati. Naš strateški cilj jeste da e, individualne nacije mogu odgovoriti na napad i kako e, donositi pravne i diplomatske odluke. Moramo staviti pritisak na timove, testirati ih sa potpunim kibernetičkim napadom a nadamo se da se to nikad u stvarnom životu neće dogoditi. Timovi dobivaju zadatke e, poput kako e, e, napraviti tehnička pomagala koje će moći čitati i ljudi. Moraju znati što se događa. Nešto što će tehnički struč, stručnjak poslati civilnom ministru obrane, e, ministru obrane, jer je to slaba točka u zajednici kibernetičke sigurnosti. Timovi također nalaze odgovore na to kako rješavati pravne pitanja, jer ta pravna pitanja e, kibernetičkih napada nisu e, često jasna. Mor, Naravno, e, važan je opseg operacije. E, brisanje e, podataka jedne kompanije nije neka velika zadaća. Napad na vojsku to jeste. Kako odgovoriti na medijima? u, za medije e, stručnjaci moraju objasniti svoje akcije i prenositi svoja gledišta i to na precizan i točan način. Koja je vrijednost vježbi? Vjerujemo da e, te vježbe poput e, kibernetičke koalicije i Lock Shield daju jedinstvenu priliku nad nacionalnim timovima da e, se nađu u takvoj konfliktnoj situaciji koja se brzo razvija. To je njihov svakodnevni posao kao tima. Koja je e, formula za uspjeh? U prvom redu ključ je da vidimo širu sliku, a ne gubiti se u manjim e, tehničkim komadićima mora, trebaju razviti početnu strategiju. E, u Lock Shieldu, na primjer, e, da e, se spriječi sljedeći napad. To je glavni cilj te vježbe. naša zemlja domaćin Estonija daje veliku stručnost na području kibernetičke sigurnosti. Oni su pretrpjeli 2007. E, velike kibernetičke napade što je dovelo do široke javne diskusije o utjecaju tih napada na nacionalnu sigurnost. E, pouke iz tih napada su bile da kibernetička sigurnost mora biti osigurana suradnjom raznih subjekata, vojnih i drugih. E, države moraju surađivati kao i pojedinci. E, vidimo da e, je pojedina zemlja zadužena za rješavanje, ali i Europska unija i NATO daju podršku. E, događaje 2007. su rješeni u suradnji. Kolektivni mozak se sastoje od državnih i privatnih subjekata koji su radili zajedno. Vjerujemo da vježbe okupljaju države članice i e, tako uče jedna od druge. Pan-europske e, kibernetičke vježbe nije, nisu nemoguća misija. E, vrlo su potrebne za izgradnju otpornosti na području kibernetike država članica. Hvala lijepa. A sada prema našim pravilima predlažem da svi klubovi sada izvjestitelji u sjeni sudjeluju u raspravi. Svako ima dvije minute, a onda zastupnici po jednu minutu, a stručnjaci će onda odgovoriti na postavljena pitanja. Svaki će imati pet minuta. E, e, Enisa, gospodin Perser, šef odjela za operacije dvije minute, a Evropska komisija će imati tri minute. Evo, to je vremenski raspored. Molim da ga se držimo, počnimo. Gospođa Nibler ima iz EPP-a. Hvala lijepa predsjedniče i hvala lijepa našim stručnjacima. Danas je e, odlično biti ovdje da vas čujemo. Biti ću kratka vi ste nas već uveli u temu. E, kibernetička sigurnost je područje na koje Europa mora igrati veću ulogu. Kako to učiniti? E, to je e, pitanje za nas sve što imamo u digitalnim uslugama, mrežama, kako ćemo stvoriti sigurnost za građane, za poduzeća, za upravu i za naše demokratske strukture u Europi. Mislim da prijedlog koji je sada na stolu je vrlo dobar. Enisa mora biti ojačana što se tiče osoblja i e, tehničkih alata. Oni moraju dobiti mandat e, pa će Enisa e, kao i druge slične agencije imati permanentni status što se tiče certificiranja, to je drugi prijedlog. Na to ćemo se vratiti. To je zanimljiv prijedlog. Ne znam još eh, eh, u konačnici kako ćemo uskladiti aktivnosti država članica eh, i Europske unije. Ja bih postavila još jedno pitanje obama stručnjacima. Govorili ste, gospodin Šnaub, o tome što se dešava u Njemačkoj i kako je to dobro organizirano u Njemačkoj. To shvaća. Ali 27 ostalih europskih zemalja, zemalja Europske unije, tu ne znam kakva je situacija. E, zar ne smatrate da bismo e, sa Enisom i njenom aktivnošću mogli ojačati i razviti sposobnosti država članica. U umreženom svijetu u kojem živimo, e, što nam koristi ako mi u Njemačkoj e, imamo know-how, ako imamo vrlo dobar sustav, e, moramo se brinuti i za sigurnost naših europskih sugrađana pa se moramo pobrinuti da u cijeloj Europskoj uniji postoje dobre e, strukture. Ako e, želimo koristiti jedinstveno e, tržište, onda trebamo se mnogo bolje umrežiti na europskoj razini. I certifikacija. Mislim da je jako važno da spoznamo da je kibernetička sigurnost od velike konkurentske prednosti za nas u Europi. Hvala. Hvala gospođo Nibler. SID, izvjestitelj u sjeni Peter Krumbašev. Izvolite. Hvala lijepa pre. Vrlo sam pažljivo saslušao izlaganja, naročito kraj tog izlaganja. Rekao je da možda ne smijemo polagati prevelike nade u Enisu. To je zanimljivo kako bismo imali jaku Europsku agenciju za kibernetičku sigurnost moramo nadići nacionalne e, egoizme i egotizme. E, moramo umrežiti naše službe. Gospođo Čahuzer, zar ne mislite da nacionalne agencije i u službe e, moraju jačati svoje kompetencije, a koje se kompetencije mogu prenijeti na nisu. Kako bismo imali efikasnu agenciju, ona mora imati ozbiljne nadležnosti, a ne, a ne biti neka kvazi institucija koja izgleda da je nadležna za kibernetičku sigurnost, a ima samo informativni karakter, to jest razmjena, info, e, agencija razmjenu informacija bez nekih stvarnih ovlasti. Um, hvala na onome što ste nam rekli o aktivnostima NATO-a. E, koordinacija između raznih institucija, to je moje pitanje. Vjerujete li da vaš odjel, to je centar u stvari, e, da li vaš centar e, može surađivati s Enisom? Jer moramo učiniti mnogo više u razmjeni informacija kao i E, moramo nadeći e, nacionalne tendencije i egoizme. E, naše institucije rade na razne načine, a komunikacija onda nije na nivou na kom bi trebala biti. Moramo se bolje povezati. Hvala. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Treći na red je EKR. Gospodin Tošanovski ima riječ. Hvala lijepa. Ja bih se pridružio onim kolegama i kolegicama koji, e, e, kojima je drago što su na ovom saslušanju o kibernetičkoj sigurnosti. E, informacijski se sustavi sve više šire. Utjecaj E, kriza infrastruktura koje ovise o e, digitalnim sustavima. E, sve je to sve podložnije napadima. Moramo se maksimalno potruditi kako bismo ojačali otpornost tih sustava. Imam dva pitanja E, prvo za gospodina Schaffhüzera. I ja mislim da e, Enisu treba ojačati. Ali više bih volio da ona igra e, ulogu koordinatora. Koordinatora na visokoj razini. Jer ne mogu zamisliti veliku organizaciju na europskoj razini sa stručnjacima koji mogu pokriti sva područja. Ta bi organizacija izgubila teren e, vrlo brzo jer bi se slomila pod vlastitom težinom. Ali ono što je važno jeste da koristimo nacionalne aktere kako bismo ojačali e, mreže stručnjaka, uključivši i privatne mreže. Ja bih zagovarao, zagovarao takvu opciju. Kako bi takav model mogao funkcionirati? Kako države članice mogu surađivati? Jer te službe nerado dijele informacije. Drugo pitanje. kako suradnja između postojećih e, agencija Europske unije funkcionira. Mm, GSA ili e, Europol, kako oni surađuju. Mm, I, oni imaju mnoge nadležnosti na ovom području. Hvala lijepa. Hvala lijepa, dragi kolega. Pavel Telička. E, Kaja Kalas je ovdje. Evo, ona je jako informacijski potkovana. Hvala lijepa na ovom uvodu. E, e, vrlo sam pažljivo saslušala e, ova izlaganja. Zahvaljujem od gospodina Schaffhüzera sam shvatila da Države članice imaju svoje na, nadležnosti. E, I te sustavi njima upravljaju države članica i to treba tako ostati. A gospođa Majgre govorila o, o široj slici e, kompaktiranju tog problema moje pitanje glasi, ako, ako zagovaramo agenciju, gdje je onda već šira slika? Ako ne zagovaramo agenciju, gdje je onda šira slika? I e, već smo čuli da države članice nerado dijele informacije. Znamo e, da oni loši momci e, rade upravo suprotno. Oni e, svakako dijele informaciju. Kibernetički napad, ako se on dogodi u jednoj zemlji, onda druga zemlja može to izbjeći jer uči iz iskustva te napadnute zemlje. Isto važi i za poduzeća. Moje pitanje ako se protivimo pristupu na europskoj razini, kako onda države članice mogu surađivati kako bismo postigli najbolje rezultate? Hvala vam lijepa. U ime zelenih. Nema nikoga. Krisile Chevalier u ime enf Nemam pitanja. Nemam nikakvih pitanja. Sve sam shvatila. U redu, hvala vam. Sad ćemo čuti ostale govornike. U ime socijaliste i demokrata Eva Kajli. Hvala vam na riječi i hvala našim govornicima što su konkretno pojasnili novi mandat. To je prvi korak kojim pokazujemo da zajednički se suočavamo sa ovim izazovom u Europskoj a u sljedećem panelu će se govoriti o certifikaciji što će pojačati sigurnost proizvoda i usluga. I o tome ćemo konkretnije razgovarati. Želim postaviti niz pitanja. Dakle, ako dođe do cyber napada na europskoj razini, kako može ENISA učiniti sve što je potrebno kako bi ispunila svoju operativnu ulogu i to bez uplitanja zemalja članica. Dakle, kako ona može ne samo usklađivati djelovanje nacionalnih tijela, nego preuzeti doista pravu operativnu ulogu. Zatim, Trebamo podupreti i obrazovanje u informatičkim znanjima i vještinama jer e, mi se moramo i sami znati obraditi od napada što znači da moramo osvoladati nove izazove i nove tehnologije koje se ne bave samo e, kiberobranom e, nego i privatnošću podataka, ali i umjetnom inteligencijom i robotikom. Dakle, smatrate li da u tom smislu treba proširiti ulogu ENISE i ne znam hoće li to ostati u rukama u zemalja članica budući da internet nema granica i da su izazovi univerzalni. Dakle, na takve izazove trebamo univerzalno odgovoriti i kako vidite nadalje suradnju sa drugim agencijama. Evo, mislim da bi to za sada bilo dovoljno. Hvala. Hvala vam. Riječ gospođa Moody. Ne, niste tražili riječ. U redu, hvala. Gospodin Sorinjo, ne? Sjajno. Već smo čuli sva pitanja. Sada gospodin Šabhuzer i gospođa Majgre mogu odgovoriti na sva pitanja. A ja bih e, samo dodao da je riječ o vrlo osjetljivoj situaciji. Nije samo riječ o situaciji u ovom području, nego i u području energetike, dakle opskrbe strujom i drugih usluga, jer je to zapravo i isto jedna usluga, odnosno zaštita podataka. I u tom smislu su nadležnosti i oblasti zemalja članica ključne za zaštitu naših građana ali kako usklađivati djelovanje na nacionalnoj i na europskoj razini, tu Enisa igra određenu ulogu i mislim da trebamo osposobiti i zemlje članice da se obrane same od kibernetičkih napada. Spomenuli ste da NATO obučava stručnjake upravo za te potrebe, ali većina našeg stanovništva želi snažniju zaštitu podataka. Ali postoje i veća područja koji su energetika, promet i tako dalje. Tako da i tu trebamo ojačati naše sposobnosti obrane. Hvala vam. Evo, pokušat ću biti kratak u davanju odgovora. Prvo pitanje, odnosno javljanje za riječ. E, mi kao BSI u Njemačkoj e, podržavamo izgradnju kapaciteta Enise i uvođenja stalnog mandata za agenciju. E sada kada je pitanje kako to izgleda od diljem Europe, nije li moguće tu povezati postojeće strukture. Ja sam mišljenja da tu postoji potreba za dodatnim razvojem u nizu zemalja članica. Ja smatram da je ovdje riječ o zadacima koji su orijentirani na zemlje članice, stoga uloga agencije NISE po mom mišljenju treba biti davanje podrške u izgradnju nacionalnih kapaciteta. U odgovoru na jedno drugo pitanje obrazložit ću i ovo e, stajalište. Što se tiče pitanje egoizmi, egoizmi zemalja članica, da, eh, ja ovdje zapravo ne vidim agenciju nisu kao konkurenta, nego kao dodatni element sigurnosti i u Njemačkoj. Eh, s obzirom na sami klasični postupak reagiranja u kriznim situacijama, eh, imamo u zemljama članicama da drugačije postupanje. Tu je u slučaju u kriznim situacijama važnu ulogu uvijek imaju e, nacionalni centri za upravljanje krizama. Kada je riječ o koordinaciji na nacionalnoj razini, još puno toga se mora napraviti, no mislim da je, tu nam ne treba jedan novi put u kojem ćemo krenuti kada je riječ o kibernetičkoj sigurnosti. Nemamo analogni e, svijet koji je odvojen od digitalnog svijeta to su dva svijeta koje su isprepletena. Kada je riječ o ulozi koju E, agencija NISA treba imati, po mom mišljenju, to je ponajprije uloga, odnosno zadatak stavljanja na raspolaganje informacija, jačanje kapaciteta, provedba vježbi i tu se u potpunosti slažem s kolegicom. Vježbe su jedno od velikih izazova, ali ujedno i preduvjet za uspješno eh, prevladavanje kriznih situacija. Kada je riječ o suradnji među institucijama, eksplicitno je naveden Europol, ja bih rekao da upravo na ovom području sigurnosti, e, preko Europola i nacionalnih tijela za provedbu e, zakona, da je to zapravo ono kako se treba provoditi. E, dakle, ne vidimo ovdje nikakav put od nacionalnih tijela do Enise pa onda do Europola. Ja smatram da Europol zapravo je taj koji prosljeđuje informacije dalje na e, CSERT, a time i na ENISU. Sve, sve u svemu. Ja sam tu dosta skroman. 26 godina e, rada na području e, informacijske i kibersigurnosti čini vas skromnim. Sada E, direktiva o mrežnoj informacijskoj sigurnosti je pravni smet koji treba dosljedno provesti. E, proces reagiranja na krize zapravo ja to vidim zapravo da to treba biti integrirano u same strukture djelovanja. Tu je potrebna dodatna koordinacija na europskoj razini i tu je nisam može imati do važnu ulogu. Kada je riječ o certificiranju pitanju smatram da nam treba europski okvir za certificiranje. No, tu je važno da postojeće strukture se dalje razviju, dakle da evoluiraju, a ne da imamo disruptivne strukture. E, mislim da samo zapravo na jedno pitanje nisam dao odgovor, a to je treba li se ENISA baviti e, temama kao što su robotika i slično. Eh, sad, ne znam. E, I mi zapravo uvijek razmišljamo na koji način se mm, pozabaviti tom temom, bilo na europskoj razini ili ipak na nacionalnoj razini. E, možda ipak na europskoj, jer algoritmi su nešto što će se ticati svih nas. Hvala, hvala, držali ste se i ovih odobrenih pet minuta, osim fantastično, hvala vam lijepo. E, riječ ima gospođa Hvala. Postavljeno je pitanje o ključnoj infrastrukturi. Naravno, takva infrastruktura igra značajnu ulogu u stabilizaciji gospodarstva i u sigurnosti članica i NATO-a i Europske unije i tu imamo poklapanja i e, vojnih i civilnih aspekata, a Naravno, ključna infrastruktura može biti e, vrlo lako cilj kibernetičkih napada. Što nas zabrinjava? Zabrinjaju nas e, opskrbne mreže, transport pomorstvo banke, bolnice, financijska tržišta, infrastruktura. Dakle, svi su ti sustavi ranjivi Iako bi bilo zgodno jasno razdvojiti e, vojnu dimenziju i civilnu infrastrukturu, naravno e, to ne bi bilo poželjno jer nam je potrebna suradnja između civilnog i vojnog svijeta. Naravno, moramo spojiti i univerzalne aspekte i nacionalne interese i to možemo učiniti najbolje praktičnim vježbama koje netko facilitira i organizira, ali u kojima svaka zemlja pridonosi onim aspektima koje smatra da su najinteresantniji i naravno aktivnim sudjelovanjem onda svaka zemlja može sobom e, ponijeti pouke koje su izrečene iz e, tih e, vježbi i to prenijeti i provesti na nacionalnoj razini. Naravno, pri tome se trebamo služiti scenarijima koji se oslanjaju na stvarni život, kako ne bismo ostavili dojam da je riječ o abstraktnim simulacijama, nego da se u vježbama služimo istim operativnim sustavima kojima se inače koristimo u stvarnom životu. Dakle, treba staviti na ispit stvarna znanja i stvarne sposobnosti. Izvukla bih tu dva zaključka. Nema čarobnog štapića koji će dati rješenje, nego treba usporediti mehanizme upravljanja krizama u kibernetičkoj sigurnosti i Europske unije i NATO-a kako bismo prepoznali mogućnosti bolje koordinacije i to može podići svijest o e, mogućim scenarijima i unutar Europske unije i u NATO-u. Naravno, ne počinjemo od nule jer već mnogo toga se događa. Tako da svoje scenarije trebamo izvući iz e, iskustava koji su već e, stečena, recimo e, iz vježbi poput EU Cybrid, koja je održana prvi puta na razini Ministarstva obrane u Rujnu. I imamo vježbu PACE, zatim vježbe nato za upravljanje krizama koje se ove godine bave konkretno kibernetičkim napadima. I imamo također i vježbu Cyber Europe e, koju ENISA organizira svake dve godine. Znači trebamo ustrojiti suradnju sukladno potrebama u kibernetičkoj sigurnosti i naravno prema poukama koje smo izvukli iz tih vježbi kako bismo poboljšali suradnju između Europske unije i NATO-a. Nadalje, trebamo e, prepoznati potrebe za eh, edukacijom u kibernetičkoj sigurnosti u Europskoj uniji i u NATO-u. Od 1. siječnja 2017. godine naš centar će preuzeti ulogu Centra za edukaciju u kibernetičkoj sigurnosti i preuzet će odgovornost eh, za prepoznavanje svih potreba u tom smislu u čitavom savezu. I naravno stojimo na raspolaganju kako bismo podijelili svoje najbolje prakse sa vama, odnosno sa europskim agencijama. Hvala vam. Pa mislim da do sada još nismo čuli odgovor na jedno pitanje koje podrazumijeva užu suradnju između agencija Europske unije i na to može dati odgovor Steve Purser koji je načelnik ureda za suradnju. Enisa, izvolite, imate riječ. Dobar dan svima i hvala vam što ste me pozvali na ovo saslušanje. Evo samo nekoliko uvodnih komentara. Naravno, mi pozdravljamo ovaj paket za koji smatramo da je vrlo ambiciozan, ali i pravovremen. Dakle, to je paket koji smatramo doista neophodnim e, i oni koji prate situaciju će se sigurno složiti da moramo poduzeti ambiciozne korake. Dakle, pozdravljamo ovaj paket, ovaj mandat i također e, resurse koji su nam potrebni kako bismo postigli stabilnost e, i iskoristili ono što je već ostvareno u smislu informacijske infrastrukture koja je kritična, a također e, to će nam omogućiti da se suočimo sa izazovima. Postavljali su pitanje o suradnji. Naravno, podsjećam na to da je već u tijeku takva suradnja. E, ja sam u odboru programa EC3 i tu koordiniramo naše aktivnosti i vrlo aktivno razmjenjujemo informacije i u ovom trenutku. Također svake godine Imamo e, sastanak jedinica Europola i C3 na kojem e, sudjeluje i zajednica za e, E, informacijsku sigurnost, ali možemo otići i, tako, e, i mnogo dalje. Također e, razmjenjujemo informacije i surađujemo sa CCTV-om i također pozdravljamo ove razmjene gledišta koje su vrlo koristan način iskorištavanja naših iskustava u smislu ne samo poboljšanja naših operativnih sposobnosti, nego i određivanja smislenih politika za budućnost. To je ključno. Evo, imamo nekoliko napomena koje su izuzetno važne. ENISA jest i uvijek će biti agencija koja promiče suradnju. Mi smo facilitator, mi smo e, katalizator e, i sve to radimo u suradnji s vama. Sve što mi ostvarujemo ne ostvarujemo isključivo kao agencija, nego kao šira zajednica i to tvrdimo odgovorno. I to me dovodi do e, dva zaključka. Dakle, imamo posebeni pristup, imamo 50 zaposlenika koji nisu previše brojni, iako su izvanredni, ali ako razmenjujemo iskustva sa zemljama članicama, to mijenja stvari. Dakle, to nam daje osjećaj vlasništva, e, tako da surađujemo sa Europskom unijom i time već osjećamo vlasništvo nad konačnim rezultatom, a to možemo onda i proširiti na druge. Dakle, hvala vam na tom modelu, time smo zadovoljni, nećemo ga mijenjati, a također se radujemo i mogućnostima šire suradnje. Hvala vam lijepa. U redu, izvrsno. Evo, samo jedno jednostavno pitanje na koje nismo čuli odgovor, a to je suradnja i mjera suradnje između 28 e, zemalja članica. Dakle, mislim e, da naš e, sljedeći gost može dati odgovor na to pitanje, odnosno gošća. Hvala, hvala što ste pozvali Europsku komisiju na ovaj zanimljiv sastanak. Nakon iznesenog prijedloga trebamo pomoći su zakonodavcu i dati potrebna razjašnjenja. Dakle, odmah ću prijeći na pružanje odgovora na ovo pitanje. Predloženi mandat e, temelji se na vrlo jednostavnim osnovama. Dakle, na onome što je nisam već ostvarila, to uključuje izgradnju kapaciteta, razmjenu najboljih praksi i razmjenu najboljih praksi što su već spomenuli i neki zastupnici. E, zatim smo se oslonili također i na mrežne informacijske sustave, odnosno na prvi zakon o kibernetičkoj sigurnosti. A to treba naročito spomenuti kada se bavimo pitanjem razlika između nacionalnih tijela i agencije. ENISA je uspostavila po prvi puta e, hitne e, ekipe za e, reagiranje u krizama u zemljama članicama i tu je ENISA u direktivi već prepoznata kao ključno tijelo zbog toga što je pri njoj tajništvo te mreže i to je već prepoznato u prethodnom zakonodavstvu, čime se jača također i otpornost i odgovor Europske unije u ovakvim slučajevima. Dakle, to tajništvo pomaže mreži zemalja članica koja je već počela s radom. Dakle, NISA se već smatra facilitatorom razmjene informacija i koordinacije zemalja članica. E, što postiže ovaj prijedlog? Dakle, kao prvo e, jasno definira zadaće agencije, budući da je ona vrlo malena, ona ima vrlo konkretnu ulogu kako bi mogla ostvariti svoje zadaće, a prijedlog također proširuje suradnju mreže se kako bi, e, e, koja onda daje savjete emisiji o, o poboljšanju kapaciteta zemalja članica u otkrivanju i reagiranju na napad. Dakle, pruža tehničku pomoć u slučaju incidenata. Dakle, ne zamjenjuje e, timo, za e, reagiranje u kriznim situacijama zemalja članica, ali raspolaže potrebnom e, stručnošću za pružanje pomoći zemljama članicama u slučaju velikih incidenata, odnosno onih koji imaju značajan suštinski učinak i također može analizirati sam tijek incidenta. Dakle, može iskoristiti sve ove kapacitete koji su izgrađene na ovaj način i izvijestiti Europsku uniju i europske zemlje članice o tome kako se nositi sa kibernetičkim napadima i sličnim pitanjima. Dakle, to nije prijedlog koji e, želi e, zamijeniti mandat nacionalnih agencija za kibernetičku sigurnost, nego se upravo naprotiv time želi pružiti pomoć e, i upotpuniti njihove kapacitete, a također ni se može poslužiti kao čvorište za izgradnju kapaciteta u zemljama članicama. Kada je riječ o certificiranju, Predložili smo e, da to bude ENISA u ovoj uredbi jer je to e, tipična zadaća jedne neovisne europske agencije u ovakvom europskom zakonodavstvu i sustavu upravljanja. Dakle, riječ je o neovisnoj agenciji koja raspolaže potrebnom stručnošću, a ENISA je već i radila na izdavanju certifikata, dakle certifikata za cloud e, koji se smatraju najnaprednijima u industriji. I, e, dakle, tu već imamo potrebnu stručnost, ali time ne oduzimamo ništa od uloga i zemalja članica. Dakle, da objasnim, ENISA će e, procijeniti predložene europske sustave koje predlaže ili Europska komisija ili zemlje članice. Treba se onda posavjetovati sa zemljama članicama i onda one glasuju o usvajanju europskog sustava certificiranja i provode taj proces. Na kraju, kada je riječ o suradnji u ovom prijedlogu, mi definiramo strukturiranu suradnju koju je nisam morao uspostaviti sa ostalim agencijama kako bi izbjegli preklapanje zadaća i u matrici koju predlažemo zemljama članicama, dakle u slučaju velikih incidenata, definiramo jasnu ulogu svake agencije kako bi sustav što učinkovitije djelovao. I to je E, to će biti ispitano 2018. E, u vježbi Cyber Europe e, i to je zapravo ispit su i u prijedlogu smo predložili da umjesto da to bude dvogodišnja vježba, neka to bude vježba koja će se održati svake godine. Evo, nadam se da sam govorila na sva pitanja, ispričavam se što sam malo oduljila. Hvala. Mislim da ste već sada uveli i ovaj drugi dio panela u odgovorima na sva pitanja, što je pohvalno. Možemo dakle krenuti dalje istim putem. Dakle, druga, naša druga tema jest sustav certificiranja Prvi govornik je gospodin Gabriele Fagioli, predsjednik talijanske udruge Klusit. Mm, što se, mm, dakle, on je također, mm, dakle, kao što sam rekao, predsjednik je ove talijanske udruge za računalnu sigurnost, potom znanstveni je direktor za Security and Privacy Information na School of Management i to u Milanu. Potom je CEO ili izvršni direktor Partners for Innovation, a to je društvo kći kompanije Digital 360 koja je uvrštena na burzu Borsa Italijana. Nadalje, on je stručnjak za mnoge teme, ali poneprije i za pravne aspekte računalne sigurnosti. Dakle, sustav certificiranja na području kibersigurnosti imate 8 minuta, izvolite. Hvala. Hvala, ja sam Gabriele Fagioli i ja sam danas ovdje kao predsjednik udruge Kluseta. Klozet je jedna od najvažnijih um, udruga u e, Italiji, e, čiji zadatak je um, obrana i promicanje kulture informatičke sigurnosti. Mi također um, širimo informacije, mogućnosti, pružamo e, podršku građanima i e, poduzećima. Što se tiče nove pravnog oblika, ono što želim reći je da ova schema za certificiranje može promicati ovu ideju pod uvjeta, imamo, uz uvjet imamo dva uvjeta. S jedne strane da e, postoji mogućnost usvajanja ove scheme, a s druge strane kupci moraju prepoznati vrijednost scheme. E, ova certifikacijska sustava je certificiranja mora se temeljiti na potrebi i potražnje, a cilj je povećati razinu sigurnosti. Prijedlog uredbe postavio je ciljeve. Nadalje, Danas kibersigurnost je jedan od glavnih čimbenika kada je riječ o kupovini proizvoda. Ako ćemo tom, tome pridati veću važnost na europskom tržištu, onda će to i zadraziti na cijene na u visokom tržišnom segmentu. I kada je riječ o građanima i o poduzećima, to je kibersigurnost je tema koja se treba baviti i na nacionalnoj europskoj razini. A sustav certificiranja može tome pomoći. Time se e, to će pridonijeti i istraživanju i e, inovacijama. Sami prijedlog uredbe daje cijeli niz mjera za izbjegavanje ili prevenciju mogućnosti fragmentacije e, certifikaciju sustava u Europskoj uniji možemo reći da okvir koji se treba uspostaviti e, znači definiranje samog e, područja cibersigurnosti i certifikata IKT proizvoda. Potom moramo imati standardne kriterije i ovdje se krećemo na području računalne sigurnosti kada govorimo o sigurnosti, imamo fragmentiranu situaciju na tržištu Europske unije. Ehm, često se to vidi kao dodatno administrativno opterećenje za poduzeća. Međutim, glavni cilj ovog prijedloga je e, donijeti prednosti građanima i e, poduzećima. Važno je usvojiti novi pristup koji je u skladu sa ovim prijedlogom, ali u skladu i sa postojećim tehničkim standardima, primjerice ISO 27001 iz 2013. godine. Dakle, e, ako E, da, s time ne znam što koristite, koliko je digitalizirane vaša kućanska oprema. Međutim, vrlo važno pitanje koje se s time povezuje jeste pitanje kibersigurnosti. Um, e, istovremeno to znači da je misa treba ka, um, predstaviti kategorije potencijalnih korisnika, izgraditi, izraditi njihove profile prema kriterijima stupnja sigurnosti. Pitanje je na koji način ENISA može uvesti sustav certificiranja prema postojećim standardima i e, na europskoj razini. Profili se mogu ekstrahirati iz različite skupine korisnika i e, sigurnosne potrebe. Kada govorimo o europskom sustavu certificiranja, tu e, imamo cijeli popis sigurnosnih obilježja. Ovdje zapravo vidimo veliku količinu koju je teško ažurirati. Ovdje je zapravo cijeli niz aspekata koji se prebacuju kao zadatak na enis Kada imamo članak 46. smatramo da je ovo vrlo teško provesti ne samo kada je riječ o proizvodima nego i uslugama. Govorimo o razinama sigurnosti koji nisu definirani, a trebaju također biti povezani sa mjerljivim čimbenicima kako bi se smanjila mogućnost osobne interpretacije. Članak 47. To je cijeli niz pitanja koje se odnose na individualne elemente koji moraju biti obuhvaćeni sustavom certificiranjem. Primjerice da se ovdje zapravo uzimaju u obzir ne samo proizvod, nego različite verzije ovdje zapravo nešto e, imamo elemente koji su nepredvidljivi. Kada govorimo o skupini e, za e, certificiranje unutar na području sigurnosti, onda moramo reći, dakle članak 53. da je dosadno zastupljeno. Dakle, članak 54. i e, e, kazna, odnosno sankcije. Kao što znate, to je predviđeno. Ali s druge strane, s obzirom da je riječ o, sustavu certificiranja dobrovoljnoj bazi, pitanje je e, koga će se, tu zapravo sankcionirati, prema kojim kriterijima. Bilo bi bolje predvidjeti da ENISA pruža usluge uz sudjelovanje dionika za koje su razvijeni od dotični profili. Primjerice, i da se uspostave e, kriteriji za provjeru postignute kvalitete potom odnos ovog prijedloga uredbe i po onoga što već imamo. Primjerice, članak 44 zapravo unosi nešto što već postoji na nacionalnih tijela. Treba zapravo pokušati izbjeći preklapanje zadataka među različitim tijelima. Potom, članak 48. Ovdje se spominje, pa spominju ISO standardi, međutim, e, treba uzeti u obzir i relevantne članke iz e, pravnih propisa za EASO. Potom, kada govorimo o europskom sustavu certificiranja i nacionalnim certifikatima, tada je nejasno zapravo koji certifikati ostaju. Nadalje, ne treba ovdje zadirati u zadatke nacionalnih tijela za certificiranje. Potom ovdje postoji opasnost udvostručavanja postojećih struktura. Članaka 50. s jedne strane govori o nacionalnim certifikacijskim tijelima. Dakle, e, imamo nacionalna certifikacijska tijela koje treba dalje izgraditi, jer u protivnom imamo udvostručavanje struktura. Potom, e, s obzirom na ono što se točno događa, važno je unijeti izmjene u tekst prijedloga uzimajući u obzir različite pristupe, načelo ublažavanja rizika te e, tako imajući na umu da nedostatnosti u prijedlogu razina sigurnosti. A ako želimo certificiranje, sustav certificiranja za proizvode i usluge, važno je uzeti i e, same profile. Hvala vam lijepo. Hvala. Evo, e, osam e, minuta. Nije tako lako proći kroz sve članke. Vi ste to uspjeli, uistinu odlično. Riječ dobiva Iris e, Kansos, e, viši direktor iz Simanteka. Htio bih kratko predstaviti gospodina Hantosa. Kao što sam rekao, on je viši direktor iz Simateka za programe za Europu, Bliski istok i Afriku, te Aziju, Pacifik i Japan. On je također i savjetnike za kritičke infrastrukture i zaštitu podataka. Gospodin Hantos je studirao pravo na sveučilištu Aristotle, također i na sveučilištu u Limburgu, e, Potom studirao je e, računarstvo i komunikacije na Queen Mary College na sveučilištu u Londonu, te također ima i e, master u poslovnoj administraciji sa Solvay Business School. Dakle, ima jedno vrlo sveobuhvatno e, školovanje, nadalje pohađaju programe na JFK School of Government u Harvardu. Član je e, skupine stalnih zastupnika Europske e, Europske agencije za mrežnu informacijsku sigurnost ENISA, te također je i član nacionalnog odbora Europolovog EC3 centra. Dakle, nije jednostavno nabrojati sve ovo. Nadam se da spremni i stoga vam predajem riječ, imate 8 minuta. Hvala, hvala gospodine predsjedavatelju, učinit ću sve što je u moje moći. Cijenjeni zastupnici, poštovane dame i gospodo, poštovani predstavnici europskih institucija, zahvaljujem i organizatoru što su nam mi pružili mogućnost da danas ovdje govorim pred s vama. Čuo sam ovdje često riječ suradnju. Kao što je predsjedatelj rekao, ja sam u nadzornom odboru, sjedim u nadzornim odborima, također član sam i nadležni odbor u NISI. i tu se zapravo bavimo raznim temama. Dakle, ono što ja razumijem jeste zapravo pa samo pitanje praktične suradnje, informacije o praktičnim aspektima rado mogu tome nešto reći, ali moj zadatak je da nas govorim o sustavu certificiranja. Evo, što, mi mislimo o tome? Mi smo softverska poduzeća, ali također se bavimo pitanjem pružanja usluga klauda e, i slično. Za također smo vrlo aktivni kad je riječ o istraživanju. No, koga mi štitimo? naš fokus je kibernetička sigurnost. Dakle, kako zaštutiti kritičku infrastrukturu velika poduzeća, srednja i mala poduzeća, potrošače ili tijela državne uprave. Vjerojatno poznajete Norton dakle pro, za program zaštite koji je već nekoliko godina desetljeća na tržištu. Dakle, to je na čim smo mi počeli, ali s godinama smo i napredovali. Rekao sam nekoliko riječi o tome kako radimo. Očito imamo usku suradnju s nekoliko europskih institucija, ali također i sa zemljama članicama, bilo kada je riječ o pružanju usluga ili kada je riječ o e, javnom privatnom partnerstvom. Ja ću se ovdje koncentrirati pone prije na sustave certificiranja e, na području interneta stvari, IoT-a ili IoT-a. E, jer ovom prijedlogu jedan od fokusa na internetu stvari. E, pitanje hakiranja, opasnost od hakiranja, nove tehnologije koje se javljaju na tržištu, e, jesu li oni predmeti sve većih e, napada? Bez sumnje odgovor je da. I od te tehnologije sve više su cilj hakerskih napada i bit će cilj napada u buduće. I to će E, onako kako se šire među nama, tako postoji sve više cilj kibe e, napada. Dakle, riječ je o razmjeni informacija. Nemojte zaboraviti da su informacije moć. Evo nekoliko statističkih podataka da bih demonstrirao sve ovo. Pri nekoliko godina e, mi smo zapravo mi smo da objavili novi ažurni ažurirani program, samo četiri minute naš sustav je već hakeran. E, kada je riječ o novim IOTEP e, sustavima, može se hakirati u dvije minute. Ako govorimo zapravo diljem svijeta i ako usporedimo e, IOTEP T i PC, onda ćemo vidjeti zapravo da u Kini, e, SAD-u, e, tamo imamo najveće hakarske napade, ali i u Europi imamo neku stopu od 12% i tu zapravo vidimo da je rizik veliki u Europi. I pogledate li sada ovaj diagram, trend je e, uzlazni. Dakle, Kibersigurnost je svakako nešto što će biti, biti važna tema i za IoT. E sada, vrlo važno je raznati da kada govorimo o sigurnosti o za računala, sigurnosti računala i sigurnosti interneta stvari, da govorimo o dva različita svijeta. Svijet interneta stvari je iznimno kompleksan. Često govorimo o antivirusnim programima, firewallu i slično. Međutim, to više nije ono o čemu govorimo kada govorimo o internetu stvari. Govorimo o tisućama proizvodima, govorimo o milijunima stvari, o desecima različitih operativnih sustava, e, procesora, dakle dva potpuno različita svijeta. Stoga, ako govorimo o sigurnosti i o internetu stvari, tada sigurnost i zaštita mora biti potpuno drugačiji nego kada govorimo o sigurnosti i zaštiti za računala. Dakle, kada govorimo o računalu, onda je riječ o zaštiti jednog uređaja. kada govorimo o internetu stvari, moramo govoriti o decentraliziranom pristupu. Moramo se pouzdati u analitiku, u setove podataka,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 E, zaštitu klauda i slično. Dakle, nije riječ o tome da se osigura i zaštiti jedan uređaj. Htio sam samo prikazati koliko su to dva različita svijeta, koliko je zapravo, e, što to zapravo znači za nas ako želimo biti, ako želimo biti učinkoviti, želimo zaštititi podatke koji su na cloudu, želimo ne samo zaštititi uređaj, nego također zaštititi sve informacije. E sada, postoji li potreba za sustavom certificiranja na području kibersigurnosti? Ja bih rekao da zapravo to treba djelovati na nekoliko područja tržišta. Ako pogledamo sama e, potrošačka dobra, ako pogledamo e, sustav, ako pogledamo određene tehnička rješenja. Dakle, sve su to zapravo onako područja kojima se trebamo pozabaviti. Pogledamo li zapravo sami distribucijsku arhitekturu o kojoj sam vam govorio, zapravo ono što želimo postići, ako želimo postići istu razinu sigurnosti koju imamo e, na pojedinačnom uređaju. Zada, e sada može li certifikacijski sustav funkcionirati? Da, ali mora biti oslonjen na potrebe moramo imati harmonizirano tržište, odnosno ako e, moramo imati funkcionirajuće jedinstveno tržište i mora biti oslobođeno birokracije. Krećemo li u pravom smjeru? Ja po tom pitanju imamo određene svoje dvojbe. Dakle, kada govorimo o pristupu informacijama, nedostatak informacija, to je nešto što je usko i sa e, internetom stvari. Sad, ako govorimo o certificiranju, tada moramo imati jasnu sliku e, toga što i gdje želimo certificirati te koju ulogu će imati pojedini dionici. Naravno, proizvođači hardvera imaju drugačiju ulogu nego proizvođače softvera ili pružitelji mrežnih usluga. Mislim da se nije sve to uzelo u obzir. E sada... IoT security neće funkcionirati onako kako je to funkcioniralo u budućnosti, morat će se u buduće usjetočiti prije svega na mrežu na analitičke programe i ako potrebe također dostatni kapaciteti za certificiranje, to, to mora također biti aktivnost koja će se provoditi diljem Europske unije, a ne da imamo mikrofragmentirane modele. Privatni sektor također mora imati, dobiti svoju ulogu u, izradi i oblikovanju um, uredbi ili propisa i ENISA tu treba zauzeti puno jaču ulogu. Hvala vam lijepo i rado ću odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala. Hvala, vi ste se također odlično držali vremena, dakle ovih 8 minuta koje sam zadao. A sada ćemo nastaviti istim postupkom sa vašim izjavama. Svaki predstavnik kluba i dvije minuta, minute, a u drugoj rundi, drugom krugu, tko god želi nešto reći, dobiti će jednu minutu. Prvi krug Angelika Nibler iz EPP-a. Hvala lijepa predsjedniče. Ja bih se htjela i u drugom krugu zahvaliti izlagačima. Imam tri pitanja. U prvom redu pitam trebamo li e, dobrovoljni e, e, europski sustav certificiranja ili obavezan? Od e, gospodina Šancoza sam čula da je dobrovoljan e, sustav dovoljan ako imamo tržište za to. Imamo li to tržište ili ga treba tek izgraditi? Mm, mislim da bismo trebali imati obvezan sustav a koji će biti poticaj za poduzeća ako se e, dobrovoljno trebaju javiti. Drugo, trebamo eh, li eh, pretpostavku koja će biti bazirana na riziku? Mm, nisam, mm, mislim da je kontekst i težina eh, napada različita, to treba imati na umu i kod certificiranja i trebamo imati određene kriterije. Treće, kibernet energetska sigurnost e, bi mogla biti velika prednost za e, konkurentnost Europe. Mi mi bismo mogli s našim europskim e, sustavom se nametnuti i postati međunarodni igrač. Hvala lijepa, gospođo Nibler. A sada bih htio dati riječ Jean-Philippe Albrechtu. Pozdravljam ga. Izvolite. Izvolite, imate riječ. On predstavlja Inkom. Hvala lijepa. Eh, ja, ja ću govoriti samo jednom. Sa perspektive eh, Imkoa. Htio bih međutim eh, se nado, nadovezati na ono što je rekla gospođa Nibler. To je najvažnije pitanje što se mene tiče reformi naših propisa. Hoćemo li imati certifikacijski sustav koji će biti na dobrovoljnoj osnovi ili obvezan? Pitanje što znači obvezno? je li to jedini način certificiranja ili imamo li i drugih sustava? Imamo li raznih slojeva tog sustava? Važno je pitanje jesmo napredujemo li do nekakvih tržišnih europskih standarda kad se govori o kibernetičkoj sigurnosti moje je dojam, a to je i e, dojam odbora IMKO, e, na digitalnom e, jedinstvenom tržištu trebamo obezan sustav ako želimo da to tržište bude jedinstveno jer je to jedini način da postignemo zajedničke standarde htio bih zaista e, čuti vaše mišljenje o tome. Hvala lijepa. Mislim da je pitanje obveznost ili dobrovoljnost e, tog sustava certificiranja e, vrlo važno pitanje. Za SID sada gospodin Peter Krumbašev, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče što ste mi dali riječ. Jedno od pitanja e, s kojim se e, suočavamo jeste dobrovoljno ili obvezno certificiranje. Tu postoje različita mišljenja. Podijeljena su pola-pola. E, zakon Europskog parlamenta o privatnosti uključuje i tu raspravu. E, tu imamo neobveznu e, e, certificiranje krajnjih naprava end devices. Moramo govoriti i nivoima certificiranja, niža razina certificiranja za potrošače, zatim druga za poslovni svijet, za industriju a treća za vladine institucije, ministarstva i tako dalje. Mislim da trebamo imati tu razne razine. Još jedno pitanje koje se postavilo u prvom dijelu sastanka, a to je nacionalno certificiranje. Jer ona postoje što će se dogoditi ako imamo europski sustav E, možemo li imati nacionalne sustave koji e, djeluju na globalno razmjena informacija e, je globalna ona se ne odvija samo bilateralno moramo biti otvoreni ako radimo na certificiranje koje ide dalje od Europske unije Eh, ili bi to Europska eh, unija morala raspraviti sa SAD-om i Kinom. Hvala lijepa, dragi kolega. Mislim da je jako važno da razlikujemo certificiranje eh, jednostavnog PCA ili neke nuklearne centrale. Gospodin Deškanovski ima riječ. Izvolite. kao što su kolege i kolegice rekli. I ja tu imam upitnik. E, što certificirati u na komercijalnom e, području je certificiranje marketinški proizvod. Na tome se zasniva e, poslovanje poduzeća, zaštita poduzeća ovo što su i moji kolege naglasili. Još je jedno pitanje kako razlikovati e, javni sektor e, u certificiranju od privatnog, e, a da ne nametnemo previše administrativnog opterećenja. Zatim, me, hoće li to biti međunarodne e, e, certifikacije ili samo evropske, uključene su velike svote novca. E, nedostaje nam jedna stvar, a to je informiranje javnosti. Mm, mm koja javnost mora znati da ih se ne može zaštititi ako, ako ne znaju kako sustavi funkcionira. E, da spajanje s internetom e, predstavlja i opasnosti. Ne želimo stvoriti preveliko povjerenje od strane potrošača. E, moramo osvijestiti potrošače, to je važno. E, ne znam je li to učinjeno na podesnoj razini u nedavnije vrijeme. Hvala vam na dobrim primjerima koje ste spomenuli. A sada riječ ima predstavnik Aldea. Kaja Kalas ima riječ, izvolite. Imam pitanje za posljednjeg govornika. Na slajdu ste govorili o sustavima certificiranja. E, e, uredba o privatnosti ste rekli ne ide u pravom smjeru. Ja sam bila izvjestiteljica za e, elektronsku privatnost u ovom odboru. Mi znamo da će doći paket za kibernetičku sigurnost i onako ne trebamo udvostručavati posao. Imate li kakvih drugih e, problema u vezi sa uredbom o e-privatnosti? Naravno u vezi sa kibernetičkom sigurnošću. Hvala lijepa. Vrlo e, pertinentno pitanje. Imamo li još nekoga ovdje? E, osim gospodina Albrehta, predstavnik zelenih, ne. GUE, to sam ja, FDD, FDD, ima li nekoga ovdje? Želite li uzeti riječ? Ne. E, ne. Kristul e, Levašlje, otišla je. Drugi krug. Dajem riječ. Kolega Rubik ima riječ, izvolite. Hvala lijepa, predsjedniče. Mislim da je za nas sve ta tema važna E, jer se radi o našoj e, budućnosti. Imamo opcije za e, tehnološku, imamo sto u Europskom parlamentu. Ova studija stoje pokazuje gdje leže problemi. Mi moramo u raznim kategorijama imati certificiranje i da li je to hardware, software ili sadržaj. Želimo znati koje ćemo algoritme e, koristiti, gdje ćemo koristiti e, umjetnu inteligenciju. Važno je da imamo transparentnost, dobrovoljno certificiranje, na primjer TÜFT. E, da li, da li je to dovoljno? Ovdje imamo mnoge časopise za testiranje. E, da li ovakvi poticaji mogu biti smisleni na, u prvoj razini? Hvala lijepa. I to je zanimljivo pitanje. E, želi li još netko uzeti riječ? Imamo. niko, nitko. Sada je vrijeme da dademo riječ našim e, izlagatelju, izlagateljima, gospodinu Fađoliju i gospodinu Čansosu. Izvolite, gospodine Fađoli, imate pet minuta. Hvala lijepa. Govorit ću talijanski, tako da ću malo usporiti u odnosu na prije. Trebalo bi to biti obvezno ili ne? Pa u nekim eh, vrlo osjetljivim eh, tržištima, tu mislim na kritične infrastrukture, na banke i na zdravstvo, mislim da treba certificirati proizvode i usluge koji će se koristiti i koji mogu imati recimo utjecaj na eh, zdravlje i na sigurnost građana. Vratit ću se na treće pitanje, odnosno na pristupu koji se temelji na riziku i to ću malo pojasniti. Mi smatramo da da, u nekim slučajevima bi e, certificiranje trebalo biti obavezno, no s druge strane ono ne smije biti uvjet kojim će se određeni proizvod ili usluga isključiti s tržišta. Dakle, jedna europska certifikacija koja ne bi poticala fragmentaciju sa time povezanim e, troškovima, nego da pače koja bi povećala jednačenost e, bi bila svakako put e, kojim treba krenuti. Zatim imali smo pitanje postoji li neko tržište koje može imati svoju vrijednost, naročito za certifikaciju. Dakle, mi smatramo da da. Mi kao udruga zaprimamo različite upite različitih poduzeća i sveučilišta i prema tome možemo zaključiti da mm, kada je riječ o sigurnosti proizvoda i usluga ponuđača je nešto što e, otvara zanimljivo tržište, ali postavljaju nam se i upiti u vezi sa cloud computingom, e, po kojem pitanju se već mnogo učinilo, ali mislim da bi se još mnogo i moglo učiniti. Sada ću se vratiti na pitanje pristupa koji se temelji na e, procjeni rizika. Dakle, mi smo apsolutno uvjereni u sljedeće. Dakle, trebamo savladati rizike koji su povezani sa osiguranjem. Dakle, e, predsjednik je prije rekao da je jedno osobno računalo, a drugo nuklearna centrala, ali jedan je, e, jedno je osobno računalo koje ja koristim kod kuće, a drugo je ono koje se koristi u nuklearnoj centrali. Dakle, certificiranje jednog proizvoda koje ja koristim u e, osobne svrhe je potpuno različito od proizvoda koji se koristi u nuklearnoj centrali gdje bismo mogli imati i umrežene osobne E, kompjutere ili bismo mogli imati jednu takvu mrežu, evo tu se prisjećam slučajeva iz Italije, gdje e, imamo zaposlenike e, odnosno mm, napadače koji koriste te osobna računala kako bi provele DDoS ovaj, napade. Evo, mislim da kada je riječ o certificiranju, ono se treba čvrsto povezati sa načinom korištenja i sa okruženjem u kojem se koristi proizvod ili usluga i prema tome treba e, procijeniti različite stupnjeve e, za koje se izdaju certifikati. Hvala. Gospodin Žancos, izvolite. Vi ste naš stručnjak koji će zaključiti raspravu. Evo, previše pitanja, teško ih je sve grupirati, ali učinit ću sve što mogu. Dame i gospodo, čini se da u ovoj raspravi miješamo tri različita pojmova. Dakle, certificiranje, što je jedan pojam koji ima konkretno značenje, zatim osnovni sigurnosni zahtjevi, što je drugi pojam sa svojim značenjem i onda označavanje. Spominje se također i svijest. To ne daje certifikat. To je jednostavno oznaka koja potvrđuje da je nešto zadovoljeno u smislu standarda. Dakle, da taj uređaj radi na taj način da se povezuje sa drugim uređajima i ima ove sigurnosne, ovaj sigurnosna svojstva. E, ja inače volim proučavati povijest. Ako sagledamo povijesni razvoj, e, on nas uči da već u Europi imamo sustave certificiranja poput zajedničkih kriterija koji su vrlo napredni i vrlo sigurni. Tko to koristi? Samo vojska. I to samo vojska jer njima treba takva razina sigurnosti, a ponekad i sama vojska nije potpuno zadovoljna s tim sustavom što znači da je on e, krut i nepromjenjiv. Recimo da trebate certificirati za visoku razinu upotrebe jedan medicinski uređaj i to znači da e, ga ne možete pečati. I zbog toga dođe do nekih propusa u funkcioniranju. I e, to se zna dogoditi. Dakle, imamo certifikat za određeni uređaj, zato jer smo ga certificirali na tu razinu i ne možemo ništa s njim raditi i e, ne možemo ga ažurirati, jer onda to znači da bismo trebali tražiti drugi certifikat. Evo, to su praktična pitanja koja se s njime u vezi pojavljuju. To također znači i ogromne troškove, recimo milijune eura za određene proizvode. Recimo da imamo 200 proizvoda, što znači ako je svaki certifikat milijun, onda 200 milijuna eura. Tko će to platiti? I što to znači za konkretnost malih i srednjih poduzeća ako se ona žele plasirati na europsko tržište? Treba li nam pristup koji se temelji na riziku? Naravno, zato sam pokazao one slajdove sa različitim razinama sigurnosti, jer ne možete osigurati na, e, jedan, e, na isti način e, kameru recimo koji ne, koja ne zahtjeva toliko sigurnost na isti način e, na koji ćete osigurati računalo koje upravlja nuklearkom. E, smatrate li da certificiranje e, treba biti dobrovoljno? Da, mi smatramo, recimo, direktiva o u navodi osnovnu sigurnost za kritične infrastrukture. Dakle, pitanje se pretvara u sljedeće kako možemo ostvoriti tržišne poticaje, dakle kako e, navesti ljude da zatraže taj certifikat. Evo, navest ću jedan konkretan primjer. Upravo sada na e, svim tržištima na, kojima sam prisutan, a to su brojna tržišta, bave se GDPR-om. Dakle, brojni potrošači nam e, kažu da im treba razina osiguranja, odnosno sigurnosti za GDPR i onda organizacije zatraže taj e, certifikat koji je usklađen sa GDPR-om i zato e, jer im to daje dozvole za e, rad na određenim tržištima, a to donosi zaradu. Dakle, certificiranje treba biti uvjetovano tržištem, jer na taj način možemo postići da će tržište to poticati i to podržati za razliku od zakonodavca koji uređuje određene područja na taj način i onda to e, zauvijek zaključa pod navodnicima za budućnost. Dakle, obavezno u odnosu na obavezno. Ja bih dakle na obavezno certificiranje koje će pregledati tržište. Zatim, Kina ima li on, e, sustav e, e, certificiranja i da, međunarodni igrači se pridržavaju takvih sustava, a osim toga smatram da će međunarodni aktori, europski aktori postaviti velika pitanja u vezi sa sigurnošću tog sustava certificiranja i to će uzeti u obzir. Naravno, ako završimo sa obveznom certifikacijom, onda govorimo o različitim razinama i ako krenemo tim putem e, certificiranja, ako će to tržište prihvatiti, onda to treba biti paneuropsko. Nema smisla imati različite certifikate za Portugal, Grčku ili Njemačku. Zatim, e-privatnost. To je zabrinutost koju izražava također i e, industrija i to se usredotočuje uglavnom na članke 6 i 8 i e, također na obradu podataka za potrebe kibernetičke sigurnosti. Dakle, na taj način treba kolorirati informacije u, određenom okruženju. Dakle, drago mi je što sam čuo od vas ono što ste rekli o označavanju i certificiranju, ali također tu e, treba e, povezati i spomenuti i određene druge razloge za zabrinutost. Hvala, riječ ima gospođa Spanu. Već je počela prije odgovarati na ova pitanja, no ipak njoj ćemo dati završnu riječ. Hvala. Prvi dio se tice uloge Enise u certificiranja. Sada ću reći nešto o ustroju cijelog sustava. Dakle, prijedlog donosi e, mogućnost dobrovoljnog certificiranja. Zbog toga komisija nije predložila certificiranje svih proizvoda i usluga. Počeli smo s tim prvim korakom jer bi inače bilo vrlo teško urediti čitavo tržište kibernetičke sigurnosti. Zapravo želimo da tržište samo odluči gdje je prioritetno potrebna kibernetička sigurnost i gdje će se razraditi takvi sustavi zatim e, zamisao okvira koji omogućuje različite programe, znači da imamo fleksibilnost. No, istovremeno, ako je to dobrovoljno, to neće značiti da neće postojati obvezni sustav, jer čime se to usvoji provedbenim aktom, to treba nadzirati odgovarajuće tijelo u zemljama članicama i ono to mora provesti upravo zato kako bi svi igrači bili ravnopravni, odnosno kako bi e, certifikati se mogli propitivati ili se mogli provesti i tako dalje kada je riječ o pitanju nacionalnih certifikata sukladno prijedlogu, pa u trenutku kada se uspostavi europski sustav, nacionalni certifikati za istu vrstu proizvoda ili usluga prestaju postojati po njihovom isteku. Dakle, to znači da postoji određena sigurnost na tržištu i da nemamo dvostruke certifikate i to je upravo ono što, što prijedlog želi izbjeći. Kada je riječ e, o razini sigurnosti, u prijedlogu imamo tri različite razine sigurnosti i na kraju, e, kada je riječ o standardima, predloženi sustavi koje će države razraditi u tom okviru mogu svakako biti potpuno razrađeni međunarodni standardi. Da paše, recimo sukladno prijedlogu možemo imati europsko tržište koji se usklađuje sa međunarodnim tržištem e, zato jer za neke proizvode i usluge postoje međunarodni standardi i to mogu postati e, modeli za e, različite jurisdikcije. Imamo slične modele ovom prijedlogu i drugi u svijetu upravo zato jer takvi modeli daju potrebnu fleksibilnost. Evo, nadam se da sam odgovorila na sva postavljena pitanja. Hvala. Hvala, želim zahvaliti svim e, govornicima. Bilo je zadovoljstvo predsjedavati ovim e, dijelom našem sastanka i želim zahvaliti svim zastupnicima koji su sudjelovali u raspravi, naročito gospođi Spanu, posljednjoj govornici, koja nam je ilustrirala način razmišljanja komisije, a to je nešto o čemu svakako valja voditi računa. Hvala vam lijepa. Dakle, imamo 8 e, minuta viška i ako nemate ništa protiv, možemo odmah prijeći na sljedeću točku koja je izuzetno važna i koju e, će nam predstaviti gospođa Angelika Nibler. Oduzet ću nekoliko sekundi našim govornicima e, kako bih oslobodio mjesto za predsjedničkim stolom, a onda će gospođa Nibler preuzeti predsjedavanje. Well, Evo, e, kao uvod e, htio bih vas e, samo podsjetiti da je odbor ITRE poslao dvočlanu emisiju misiju u Agenciju Europske unije za mrežnu informacijsku sigurnost u Atenu od 19. do 20. rujna 2017. godine. Stoga, pet minuta izdvojit ćemo za raspravu o ovoj temi, a najvažnije je da će nas kolegica Angelika Nibler ovdje izvijestiti i podijeliti s nama svoje dojmove. Gospodine predsjedavatelju, Hvala vam puno, cijenjene kolege i kolegice. Da, mislim da nam ne treba više od pet minuta. Zajedno sa kolegicom Korom van Njuvenhuizen bila sam dva dana u Anteni, posjetili smo Nisu i znate da zapravo mm, u odboru ITRE imamo veliku kompetenciju kad je riječ o kibersigurnosti, Enisu iz pitanja sigurnosnih aspekata i slično te da svake dvije godine posjećujemo Enisu. Evo, imali smo priliku da sa, razgovaramo sa izvršnim direktorom, profesorom Udom Helmbrechtom, te također i sa gospodinom Iko Nomoumom i mm, Dakle, također imali smo mogućnost da tako, razgovaramo također sa gospodinom Rajanom, šefom ureda izvršnog direktora. Mogli smo govoriti i sa drugim suradnicima Enise. Jedan veliki sastanak gdje smo mogli govoriti o ključnim pitanjima, također reći, mogli smo postaviti pitanja, a i mi smo mogli reći kako mi kao Europski parlament, od Europskog parlamenta ovdje djelujemo. Dakle, s obzirom da je nedugo prije našeg posjeta e, objavljen novi prijedlog uredbe. E, mi smo također e, govorili i o tome, to je bila jedna od tih tema. Jedna od tema bila se također i vježbe aktivnosti koje provodi koje provodi ENISA, potom kriptovalute i slično. Kolegica koja se tim temama bavi već dulje vrijeme. Da, bit ću, vrlo kratka. Što smo primijetili? Kora i ja smo zapravo imali vrlo pozitivan dojam kada je riječ o agenciji, kada je riječ o samom, e, samim kadrovima, da to je vrlo puno mladih zaposlenika koji su tu istinu e, zainteresirani, da je veliki doprinos, angažirani su te također smo tu mogli vidjeti i primjer na koji način i koliko brzo se može hakirati primjerice mobilni telefon. Na koji način i koliko lako možete dobiti aplikaciju da biste hakirali e, računalo. Potom govorili smo i o temama kriptovaluta, e, e, potom govorili smo o zaštiti podataka, e-privatnost i sličnost. Dakle, ako je potrebno ovdje osvrnuti se nešto detaljnije na jednu ili drugu temu, no zaključno htjela bih reći da je meni osobno bilo vrlo e, zanimljivo pozabaviti se ovime, biti u Ateni i mislim da je zapravo ovo bio pravi trenutak u kontekstu rasprave o kibersigurnosti da posjetimo Enizu Ateni. Mislim da je agencija proteklih godina prikupila komilu ekspertize i iskustva kada je riječ o ovim temama i kroz suradnju sa nacionalnim e, tijelima, e, potom e, promičba informacije, informiranje koje provode. Da, zaista imamo, vidjeli smo jednu vrlo jednu profesionalnu performansu na visokoj razini i mislimo da ENISA ispunjava sve svoje uloge i kada je riječ o jačanju kapaciteta, kada je riječ o samim kapacitetima. Mislim da tu moramo i poslati jasan znak da smo da mi tu podržavamo tajnu izgradnju i jačanje kapaciteta. Kolegama mogu samo preporučiti da otputuju u Atenu, dakle moram priznati krajem, ožuk, krajem listopada, dakle ugodnih, ugodna 33 stupnja. Ja sam onako obučena u zimski kaput, izvinjena odletela sam e, tamo, potom onda i završila u, dakle, iz zime otputovala u ljeto. Dakle, uistinu bilo je sve u svemu ovo vrlo uspješan, produktivan put i e, mislim da mogu samo preporučiti, svakako pogledajte, otputujte e, u Atenu, posjetite Nisu i možete vidjeti zapravo koja količina ekspertize je ovdje nastala i prikupljena proteklih godina. Hvala. Javlja li se još netko za riječ? Ima li netko pitanje? Želite li pitati nešto kolegicu Nibler? Izvolite. Hvala. Hvala. Da, mislim da je nas odlično e, predstavljala tamo i nadam se da je uživala i u tim toplim, e, u, to, e, toj toplini. Da, Eh, da, ovo je eh, zapravo sam se, eh, se pitao jesu li oni s kojima se ona suzrela imali pitanja mm, koje bi htjeli uputiti Europskom parlamentu te kada je riječ o GDPR-u, e-privatnosti, vidjeli oni tu nekakve nedostatke, nedostatke onome što mi predlažemo. I na posljedku možemo li mi reći ili nadati se da smo zapravo korak ispred onih koji potkopavaju našu sigurnost. Dakle, kako oni to e, vide. U svom slučaju, Angelika, hvala ti puno na ovom izvješću. Hvala, hvala na ovim komentarima Mislim da bismo svi mi rado odputovali u Atenu e, i razgovarali sa tim mladim kadrovima, ne samo o ovim problemima, nego i o drugim zanemljivim e, temama. No, u slučaju, hvala. E, hvala eh, kolegici Nibler, ali možda biste htjeli odgovoriti kolegi Kelju na postavljeno pitanje. Da, hvala. Da, nažalost, eh, Nis, imali smo samo dva dana, dosta gust program, nije ostalo puno slobodnog vremena razgledavanje. No, od onoga što sam tamo čula, najveći izazov za Niz u Ateni jeste pronaći kvalificirano osoblje. Bilo da je riječ o stručnjacima za informacijsku tehnologiju ili um, um, da, to su stručnjaci koji, koji su traženi diljem Europe onda se mora uzeti obzir zapravo što, kada uzmemo obzir što zapravo e, ta agencija treba obavljati kao, kao, kao djelatnost, još je teže pronaći e, stručne, informatičke stručnjake. Naravno, tu smo čuli određene želje, ali e, dakle, mi možemo podržati ih i time što ćemo ukazati na tu agenciju, ukazati na to da oni provode vježbu, da oni su ti koji pružaju usluge davanja ekspertize, informacija ili slično. Kada je riječ o aktivnostima kibersigurnosti, da, ali ključan, ključan problem je uistinu e, za njih pronaći e, kvalificirano, kvalificirane e, zaposlenike. Dakle, ono što možemo napraviti jeste zapravo pokušati zapravo uključiti nisu naše, na naše razgovore, govore, učiniti kroz govore, razgovor e, tu agenciju atraktivnijom za mlade ljude. Kao što sam već rekla, kada je riječ o e, zaštiti podataka i GDPR-u, oni su tu dosta zadovoljni, oni prate e, samo provedbu, ono što se tu događa na, u državama članicama. E sada, možemo li tu reći da smo e, uvijek korake ispred kriminalaca na internetu, a bom to nitko sa sigurnošću e, tako ne može formulirati. Dakle, ono što je tehnički i ekonomski moguće, to trebamo svakako pokušati i ostvariti, no mislim da bi ovdje bilo pogrešno E, tvrditi da možemo stvoriti sigurnosnu strukturu koja je spremna odbraniti svake oblike napada. E, da, e, primjećujem da zapravo da ono što ovdje imamo izgrađeno u okviru agencije, da je to vrlo počiva na solidnim temeljima. Agencija ima veliki broj mladih zaposlenika, ali među njima su i oni koji e, imaju dugogodišnje iskustvo, puno ekspertize. Dakle, imamo jednu dobru mješavinu e, onih koji već dugo su djeluju na tom području, imaju ekspertizu i s druge strane mladih koji, ulaze, koji su novi u tome. Dakle, E, ako damo jaču podršku e, agenciji, oni će svoj posao još bolje. Dakle, ključan problem koji treba riješiti jeste pitanje kadrova. Hvala. Hvala gospođo Nibler. Pa onda sada možemo zapravo preći na sljedeću točku dnevnog reda, dakle, točno onako kako je po rasporedu, a to je točka 5, uspostavljanje programa industrijskog razvoja u području obrane namijenjenog za potporu konkurentnosti i inovativnog kapaciteta obrambene industrije Europske unije. Izvjestiteljica je gospođa Françoise Grostet. I htio bih vas podsjetiti da e, zapravo e, postavljanje, da je ovdje riječ o zakonodavnom pitanju koje je važno za sve tri europske institucije i tijela nadležna za ovu temu. Potom e, predviđeno je da imamo sat vremena za raspravu o ovoj temi. Prvo e, će gospođa pet predstaviti izvješće, pet minuta. Imate priliku da predstavite glavne točke izvješća, potom izvjestitelju sjeni po dvije minuta, a potom svi zainteresirani mogu se javiti za riječ na jednu minutu potom zaključna riječ komisije i gospođa Grostet još jednom da ne znam kako sažme svoje dojmove i možemo početi. Gospođa Grostet. Hvala predsjedniče. Podsjećam kolege i kolegice da je pred godinu dana komisija usvojila rezoluciju za suradnju Evropskoj uniji na području obrane e, kako bi se potikla, potakla konkurentnost te industrije. E, to e, treba uspostaviti Europski fond za poticanje zajedničkog ulaganja i razvoj zajedničkih tehnologija Imamo jednu stranu istraživanje, tu već imamo pripravne e, akcije, a drugo je izgradnja kapaciteta. E, imamo 500 milijuna e, eura od 2017. do 2020. da se to postigne. Financiranje od strane Europske unije će biti 20% prihvatljivih troškova za prototipova, a e, može ići i mnogo više za uspjele projekte. E, to će biti stalna i strukturirana suradnja. Taj program je ključan za budućnost za e, naše europske obrambene industrije i za našu sigurnost. Svi naši sugrađani očekuju od Europske unije da se angažira po tom pitanju kako bi se osigurala sigurnost potrebna u jednom svijetu koji, koji je naročito nestabilan. Oni također očekuju da ona bolje surađuje kako bi bila nezavisnija na međunarodnoj sceni. Međutim, ne smijemo E, propustiti ovu mogućnost da postanemo konkurentniji i inovativniji na području obrambene industrije. To je prijeko potrebno. Taj program mora dozvoliti da imamo e, više e, proračunske učinkovitosti. Kako možemo opravdati da imamo toliko borbenih aviona fregata, oklopnih vozila. Mi imamo dva puta više brodogradilišta za vojne brodove od SAD-a sa budžetom koji je tri puta manji. Moramo dakle učiniti više na suradnji. Ne smijemo propustiti da to bude financirano na europskoj razini moramo doprinijeti autonom, e, e, strateškoj autonomnosti Europske unije. Ne smijemo više biti ovisni o trećim e, državama. Naš je cilj da ojačamo industrijsku i tehnološku bazu europske obrane. Tu imamo četiri konkretne inicijative. U prvom redu moramo osigurati da poduzeća korist Eh, od toga imaju koristi kao i pod ugovaratelj. Da to bude pod europskom kontrolom, to je pitanje prihvatljivosti, to je vrlo važno pitanje. E, e, kriteriji 50% e, europskih dionika, to je malo neuhvatljiv kriterij E, moramo dakle pojačati kriterije. Moramo imati efikasnu e, europsku kontrolu. To je ključno pitanje. Efikasna kontrola, to se već koristi, na, primjer, za zrakoplovne kompanije. Moramo vidjeti tko e, donosi strateške odluke u poduzeću i onda moramo analizirati i upravu poduzeća. Druga inicijativa – kada je e, kada se e, mijenja kontrola nad poduzeća radi e, mijenjanja vlasnika, onda u državi članici treba zaštiti tehnologiju i znanje podatke te kompanije. Tražimo od komisije da identificira proizvode i tehnologije za koje Evropska unija ovisi od trećih zemalja. To se može raditi u okviru evaluacije programa. Trebamo e, poboljšati e, europsku nezavisnost u obrambenoj industriji. E, četvrta inicijativa. Moramo zaštititi rezultate koji koje su financirani od strane projekta, fonda kako e, treće zemlje ne bi mogle imati e, pristupa tim rezultatima. Što se tiče e, malih i srednjih poduzeća, to je naročito osjetljivo pitanje i tiče se mnogim država članica. Mala i srednja poduzeća moraju izravno ili neizravno igrati tu važnu ulogu. Neizravno kao podugovarači moramo imati e, e, jedan fond e, koji će biti posvećen malim i srednjim, srednjim poduzećima to pitanje malih i srednjih poduzeća je ključno kako bi maksimalni broj država članica mogao sudjelovati pod uvjetom da su projekti solidni i održivi. Projekti moraju biti pod, e, e, moraju ih nositi najmanje tri poduzeća. To je vrlo važno kako bismo imali suradnju i e, više struke projekte. Što će prag biti za pristup programima viši, to će e, situaciji biti lošija za mala i srednja poduzeća. Moramo omogućiti e, takove kriterije koji će uključiti što više malih i srednjih poduzeća. Naravno, tu je važna izvrsnost. Države članice se moraju financijski angažirati u programskim akcijama i stoga predlažem da imamo jasan angažman, pisan angažman država članica E, e, taj e, fond nakon 2020. će ovisiti o uspjehu programa. 2019. i 2020. ćemo imati početni blok programa. Ako sve funkcionira, onda ćemo moći predvidjeti nastavak konkretnih projekata koji će osigurati sigurnost našim sugrađanima. Ja sam ovdje sažela e, zašto je taj fond važan. Uzela sam u obzir primjedbe kolega, a stojim vam svima na raspolaganje e, kako bismo ispoštivali e, vrlo kratke vremenske rokove za donošenje ove uredbe. Hvala lijepa na ovom opširnom uvodu. Nadamo se da će kolege biti malo, malo kraći i da će govoriti samo dvije minute. Prva dva... gospodin Pohe iz SID-a ima riječ. Hvala lijepa, dragi kolege i kolegice. U prvom redu iz, e, zahvaljujem izvestiteljici na odličnom poslu. E, naš je zajednički cilj da Europski obrambeni e, fond e, služi svojoj svrsi, da optimizira troškove. E, pozdravljam amandmane koji su donijeli više logike tekstu. To će ojačati našu poziciju u trijalogu sa vijećem. Jača se strateška autonomnost Evropske unije u Imamo striktnu uvjetovanost za poduzeća koja sudjeluju u programu. Fokusirat ću se na nekoliko točaka. Nemamo adekvatne garancije da će mala i srednja poduzeća moći sudjelovati u programu. Nemamo ništa o financiranju programu. Financiranje će biti kontroverzno za parlament ja ću dati nekoliko amandmana kako bih potakao države članice i poduzeća da se stvaraju konzorciji u kojima će biti zastupljena mala i srednja poduzeća. Ne smijemo zaboraviti da je u CEF-u komisija uvela rezove e, predložit predložit ću da se bolje e, koriste nedodjeljena sredstva iz proračuna te potrebno je spomenuti i izvoz proizvoda iz ovog programa. Po svojoj prirodi ovi e, proizvodi moraju e, imati neka ograničenja za izvoz. podsjećam vas da 13. ovog mjeseca su E, e, države članice obezale da će e, surađivati u Peskovu mm, kao i u EDIP-u. Funkcioniranje tog programa je u interesu naših sugrađana. Što nije u našem interesu jesta da dademo novac selektiranim kompanijama gdje neće biti dodane vrijednosti. To treba spriječiti. Hvala lijepa. Vidim da također podržavate mala i srednja poduzeća što je gospodin Krasnodepski ima riječ. Izvolite. Hvala. przemysłu obronnego i wszyscy się zgadzamy że ten przemysł się e, e, Slažemo se da je ovo sektor koji treba razviti. Međutim, smatramo da se taj sektor može razviti korištenjem e, potencijala svih aktera E, potencijal istraživanja, industrijski potencijal cijele Europe, a ne samo dijela Europe. Stoga je važno da vidimo koja je industrijska baza e, Europe. Trebamo koristiti razne subjekte koji do sada nisu u tome sudjelovali, koji nisu do sada sudjelovali u velikim međunarodnim projektima e, mislim da nisu uzet uzeti u obzir specifičnosti raznih država članica. Imamo i e, pitanje malih i srednjih poduzeća. Imamo raznih mogućnosti financiranja. Amandmani gospođe Grostete e, ne rješavaju u cijelosti pitanja malih i srednjih poduzeća mm, mm, moramo poboljšati taj tekst, inače će e, od, od projekta imati koristi samo velika poduzeća. E, imat ćemo samo šačicu aktera na tržištu. Stoga e, ovaj tekst treba izmijeniti. U kriterijima za financijske doprinose tu treba dodati nekoliko stvari. E, oblike suradnje treba poticati te e, oblike suradnje. Treba vidjeti kakova je industrijska baza, da li je ona održiva za sektor obrane. Treba proširiti definiciju aktera koji ispunjavaju uvjete E, ne slažem se s onime što je u tom smislu rekla izvjestiteljica. Po našem mišljenju treba uzeti u obzir e, srednje kapitalizirana poduzeća, Midcaps, koji već surađuju s našim saveznicima to, to neće dovesti u pitanje na našu suradnju e, s NATO-om. To će potaknuti tu suradnju. E, prema tome treba pojačati klauzulu o, sigurnost, sigurnosti. Treba uključiti e, poduzeća iz svih zemalja članica trebamo imati dobru e, geografsku distribuciju e, zbog e, kako bi se taj program mogao izvršavati na najbolji način moramo imati predstavljene razne regije Europe Hvala lijepa Imali ste samo dvije minute govorili ste mnogo duže šest i pol minuta ste govorili Hvala vam na strpljenju, gospodine predsjedatelju. Sada dajem riječ predsjedniku kluba zastupnika ALDE. Izvolite. Zahvaljujem izvjestiteljici za e, odličan posao i za e, e, suradnju koju smo s njom imali. Treba reći da podržavam prijedlog komisije koja je došla u pravi trenutak. E, radi se o suverenosti i učinkovitosti u obrambenim politikama Europske unije. E, tu trebamo europsku suradnju. Mi dijelimo i ono što je, ono što je rekla izvjestiteljica, najveći dio onoga što je rekla. Međutim, neke točke treba pocrtati u prvom redu e, efikasna kontrola e, od strane e, Evropske unije treba kontrolirati aktere u projektima. To je prva potreba. Druga stvar, izbor sredstava. Prijedlog odbora za proračun je interesantan treba e, precizirati e, uvjete za sudjelovanje malih i srednjih poduzeća jer je to vrlo važan dio e, ovog projekta. Mislim da trebamo biti vrlo striktni kad se radi o trećim zemljama. Naravno moramo surađivati s partnerima u NATO-u ali trebamo poboljšati naše obrambene e, mogućnosti. E, Evropska unija tu mora postati e, suverenija i nezavisnija. U tim uvjetima važno je da taj program treba podržati i ona se treba, taj projekt se treba izvršiti u sljedećem financijskom okviru. E, predstavnik zelenike, gospodin e, Bitikofer ima riječ. Kada sam sazao za ovaj prijedlog komisije, e, smatrao sam da on ne ide dovoljno daleko. Svrha čitavog ovog postupka trebala bi biti smanjiti rashode, dobiti više za naš novac i povećati europsku sigurnost. Dakle, kao što je kolega rekao, cilj je veća učinkovitost, ali to se neće ostvariti. Ova rasprava koju vodimo ovdje vodi u još gorem smjeru. Kolege govore o zemljopisnoj ravnoteži, što nije preduvjetu učinkovitosti ili o potpori europskoj industriji. A to ne bi smio biti glavni razlog za ovaj prijedlog ili o sudjelovanju što većeg broja zemalja članica. To također nije preduvjet za učinkovitost. Kolege tvrde da bismo trebali pokrenuti nova izdvajanja za sektor obrane a ne insistirajući pri tome na ono e, na čemu bismo trebali inzistirati, odnosno na manjim rashodima, u učinkovitosti i više za naše novca. Dakle, zemlje članice troše tri puta više za obranu od Ruske federacije, a unatoč tome nisu u stanju reagirati onako kako bi htjele. Mislim da se trebamo suočiti sa stvarnošću. Ovo nema veze sa malim i srednjim poduzećima, nego je riječ o učvršćivanju jedne industrije, riječ je o učinkovitosti. Ako ne krenemo tim pravcem, trebali bismo obustaviti cijeli postupak. Drugo, odakle dolazi taj novac? Režemo one rashode koje ne smijemo rezati, a ne tražimo od zemalja članica da izdvoje potrebna sredstva za one proračunske linije za koje bi trebale izdvajati ako žele našu potporu. Treće, struktura upravljanja Da je industriji previše prostora za manevar kada je riječ o rashodima i mislim da je to vrlo upitno ne samo da rasipamo više novca koji bi se mogao učinkovitije koristiti, nego pri tome još dopuštamo industriji da su odlučuje o rasipanju tog novca. Mislim da je to potpuno pogrešno i da bismo trebali promijeniti smjer u kojem idemo. Hvala na ovim zanimljivim opaskama. Sljedeći je predstavnik e, kluba GUE NGL, gospodin Sirki Otis. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Želim podsjetiti da ovdje govorimo o industrijskom razvoju u području obrane. To je sastavni dio jednog daleko šireg projekta ili europske strategije, ako želite. U suštini cijenim e, rad kolegice kroz TET, no ovdje je riječ o prijedlogu komisije, čije se posljednice nisu procijenile. Tu stoji da treba hitno intervenirati u području obrane jačanjem e, industrije obrane. I kao što je rečeno, želi se ostvariti zacrtane ciljeve za dvije godine. Govorimo o 500 milijuna eura, a dio troškova treba će pokriti zemlje članice. Dakle, imamo prema tim tvrdanjama odgovarajuće sredstva na raspolaganju i zalažemo se za razvoj industrije obrane, naročito u nekim zemljama članicama koje su pretrpjele teške posljedice gospodarske krize. Ovaj prijedlog, međutim, stiže tek sada. On predlaže razvijeni globalni koncept industrijskog razvoja. No, to se ne misli na sudbine ljudi, na narod, nego se misli isključivo na industriju obrane. Kao što je rekao kolega iz Zelenih, tu režemo sredstva za druge europske programe i izdvajamo ih za potrebe ovog programa. To je još jedna šteta koja se nanosi. Ovaj program koji je razrađen i koji ide na ruku onim e, regijama koje su izolirane, koje su van mreže, pa evo, taj se program reže kako bi se izvojila sredstva za industriju obrane. Troškovi onih e, poduzeća koja obavljaju stratešku djelatnost pokrivat će se iz europskog e, proračuna, dakle, sukladno članku 183. E, tu se misli na obranu. Trebamo iskreno priznati zapravo da ovdje režimo sredstva potrebna za razvojnu politiku kako bismo jačali sektor obrane i strateški sektor u Europi. Mi ćemo uložiti određene amandmane, ali uza sve amandmane koje bi htjeli, taj se pravac neće promijeniti. Dakle, mi ćemo putem amandmana iznijeti sve prigovore ovom prijedlogu. Mi, smo, mi se protivimo tom prijedlogu jer je on isključivo jednosmjeran. Hvala vam, poštovani kolega. Ima li predstavnika iz kluba FDD? Nema. NF-a? Nema. Onda počinjemo sa e, drugim krugom e, rasprave, jednominutni govori. Izvjestitelj za EPP je jasno tko je, ne? Da, i vi ćete doći na red u drugom krugu, to su pravila. Tu ja ne mogu ništa.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 uspješno izvješće. Neću sada navoditi sve, ali evo nekoliko točaka ovih, dakle 20% za vrlo e, oskodna sredstva. Da, mislim da je to možda put u pravome smjeru. No, htio bih postaviti jedno kritično pitanje pristup. Pristup da se za u istraživačke svrhe obuhvati samo poduzeća iz Europske unije. Jasno kada je riječ o vojnim istraživanjima, to je pitanje o sustavima zaštite, ne želimo odati nikakve informacije, međutim mislim da je pogrešno ovdje biti ovako restriktivan. Možda bi se moglo zapravo s jedne strane govoriti o tome o odljevu znanja, međutim s druge strane može se zapravo ovdje to sagledati iz perspektive toga da na takav Eh, otvaranjem suradnje omogućavamo i pritok znanja k nama. Potom članice NATO-a prihvatiti kao treće zemlje sudionice. E, dakle, tu bismo imali određeni kontinuitet i zapravo treće zemlje koje sa Europskom unijom surađiva, surađuju kada je riječ o obrani e, mogli bi i nama dati mogućnost da sudjelujemo u njihovim programima. Mislimo da bi to bilo vrlo dobro mogućnost suradnje sa Izraelom, Singapurom ili drugim zemljama. Da Dakle, mislim da dakle, bilo bi dobro kada bismo, kad je riječ o pitanjima izdraživanja gledali i korak dalje izvan Europe. Hvala. Ah, ah, hvala, molim vas samo da pazite na vrijeme jer ovo je bilo predugo. Gospodin Hökmark, izvolite. Hvala vam lijepa i hvala izvjestiteljici. Imam jednu glavnu napomenu. a to je da europska industrija obrane mora imati kapacitete i sposobnost pružiti Europskoj uniji najbolje sustave i naoružanje koji su potrebni za zaštitu našeg društva. To je glavno pitanje. Tako da mislim da je daleko važnije reći da trebamo imati najbolje istraživanje, inovacije, stručnost, bez obzira odakle oni dolazili unutar Europe. Dakle, trebamo imati sposobnosti i kapacitete i najnaprednija saznanja u Europi umjesto da razgovaramo o tome koliko smo uznapredovali u ovom ili onom području. Dobro je da, naravno, međunarodni akteri pridonesu ovim kapacitetima i stručnosti Europe. Evo, to je moja glavna poruka i ostao sam unutar jedne minute. Sjajno, hvala. E, riječ ima kolega Kuršošnovski. Hvala. Neću duljiti, govoreći o financiranju programa. Koliko čujem, komisija je tražila potrebna sredstva za ovaj fond, ali 150 milijuna eura, jedna trećina potrebne svote se izvojila iz programa Da svemir, s čime se ne slažem. Također nisam zadovoljan činjenicom da se izdvojilo iz programa Galileo koji je u završnoj fazi i bojim se da ćemo kasnije tražiti sredstva za financiranje Galilea, što je zapravo bio uvijek slučaj s Galileom. Izvjestiteljica s pravom govori o tome da nam je potrebna sinergija između obrambene i svemirske politike, koju obvezu preuzela je komisija i mislim da te sinergije treba financirati iz ovog programa i uključiti postojeće projekte za svemir i ne smijemo te projekte oslabiti u korist novih programa. Hvala vam. Hvala, mislim da se slažemo. Dakle, nastroje da trebamo naći druge izvore financiranja, a ne izvajati potrebna sredstva iz programa poput Galilea i sličnog. Gotovo svi su rekli istu stvar kad se radi o financiranju. Sljedeći je gospodin Eler. Poštovani kolega, molim vas da ne oduljite previše, doista mi je žao zbog toga. Evo, pokušat ću biti kratak. Mm, e, nije baš ovdje lako sada nadovezati na ono što je e, e, kolega Putikova je rekao, ali evo pokušat ću dati svoj doprinos. U izvješću stoji da zapravo stoji ono za recimo dodatak na ono što je vijeće već odlučilo. Dakle, vijeće je odlučilo da će imati postati geografska ravnoteža, da će postati strategija, da smo mi u teškim pregovorima sa sed om kad je riječ o NATO-u i da se sada mora nešto polučiti rezultati. Moraju se polučiti rezultati i e, nadam se javljaju se prvi problemi. prvi problem, a to je financiranje. Ne možemo e, ovdje osmišljavati novu politiku, a plaćati starim novcem. Potom 2022. godine nećemo imati novaca za srpski programe. Dakle, ovdje nismo riješili problem financiranja, nego smo zapravo otvorili odnosno napravio veliku rupu kada je riječ o financijskim sredstvima. Nadalje, ovaj prijedlog je vrlo ovako nedorečen, bilo kada je riječ o provedbenim aktima, kada je o IP managementu, o sustavu e, dodjeljivanja sredstava i slično. I zapravo iznenađen sam da je parlament uopće spreman učiniti ovako nešto, jer zapravo ovo bi se u običajnom postupku trebalo e, zapravo temeljiti na financijskoj uredbi i drugim propisima. Dakle, međutim sve je nedorečeno. Potom geografska ravnoteža. I tu moramo ponovno reći da na početku je jasno definirano eh, čemu služi ovaj program i tu moramo jasno reći dvije stvari. Dakle, ono što su tražile nove eh, zemlje članice i tu se mora zapravo jasno reći da korist od ovog programa imaju oni koji sudjeluju u zajedničkoj sigurnosnoj politici. Ne može se sad reći, evo dobit ćete e, novac za industriju, ali ne želite sudjelovati u nečemu, iako ne želite sudjelovati u nečemu drugome. Ne, moramo uložiti zajedničke europske napore e, i to u zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku, a ne u program subvencioniranja industrije. Potom bojim se da zapravo u kojem smjeru to ide. E, naravno, s jedne strane ovdje imamo pitanje novaca, međutim s druge strane što s time? Ako ovdje imamo popis želja za Božić, onda moramo uzeti u obzir na što stoji u preambule. Što ima smisla? Sigurnosna obrambena politika, ali ne sada financirati ovdje industriju ili slično. I ako govorimo ovdje o ograničenim sredstvima, onda koncentriramo se na dvije, tri teme, a ne idemo u svim smjerima. I sada, posto novca dolazi iz zemalja članica. Dakle, zemlje članice se time motivira da sudjeluju, ali ono što program ne rješava je sljedeće. Tko e, ne ulaž, nije spreman uložiti u program, neće dobiti niti novac za svoju industriju. Dakle, nije ovdje da imamo novac koji se samo tako daje, nego zapravo ovo je pokušaj da se e, potiče i zemlje članice da sudjeluju u izgradnji zajedničkih industrijskih tehnologija, da se zajednički ulaže u ono što služi zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici, a ne da imamo otvoreni program subvencioniranja industrije. E sad, možda bi uz svu tužnu kritiku trebali ipak ovdje e, smoći hrabrosti i reći moramo polučiti rezultate. E, ovdje se donosi globalna strategija ili što god, a onda zapravo e, nestane vam već prvih je 50 milijuna. Mora se nešto učiniti u prvoj fazi, pa ćemo vidjeti što se dalje može napraviti. Ali mislim da i Europski parlament mora jasno reći da ovo nije blueprint za nove programe obrane koji će se plaćati iz proračuna. Hvala. Hvala. Mislim da upravo ovaj, ovaj vaš komentar o e, ovoj listi želja, popisu želja za Božić je vrlo važna za gospođu izvjestiteljicu. A sada gospođa Delange. Hvala gospodine predsjedavatelju. Da, mislim da je ovo jedan od e, ključnih izvješća za izvjestiteljicu i uzimno pozdravljam ovaj nacrt izvješća. Dva, dvije stvari. E, Jednostavno se učinkovit nadzor. Dakle, moramo vidjeti o čemu je ovdje zapravo riječi Je riječ o vlasništvu ili vlasništvu intelektualnih prava. Dakle, nešto što trebamo zapravo razmotriti. A potom druga stvar je stava magična formula od najmanje tri poduzeća iz najmanje dvije zemlje članice. S obzirom da dolazim iz jedne od manjih zemalja članica, onda će ovo funkcionirati samo ako svi imaju osjećaj da će profitirati od toga. Zašto toliko zemalja članica je spremno e, pa, e, kupovati e, vojne zrakoplove od Amerike zato što ne mogu to napraviti, e, ne mogu ih graditi sami, ali ako želimo ih graditi sami, tada ne smijemo ovisiti o američkoj tehnologiji, tada je u našem interesu da e, program bude uključeno što više zemalja članica. No što ih se više uključi, to ćemo veću podršku imati na političkoj razini kada govorimo o zemljama članicama. I ne bi li ovdje trebalo zapravo razmisliti o nekakvom dodatku ovoj magične formule i reći za svako dodatnog člana dobivate 1 plus od 2, 3, posto kada je riječ o dodjeljivanju financijskih sredstava i zapravo i onda na taj način možemo biti kreativni kada je riječ upravo o ovakvom financiranju. Hvala vam lijepo. Hvala. Dakle, evo, dobili ste gotovo dvije minute, iako je to protivno našim pravilima. Sljedeća govoreca, gospođa Moden, Hvala. Hvala i na i na odlično odrađenom poslu. Evo, reći ću neke stvari koje su druge također rekle, ali ako želimo ovdje imati dodatnu vrijednost na europskoj razini, mislim da moramo imati na umu dvije stvari. Jedna je učinkovitost, dakle što što će ovaj program učiniti učinkovitim, pogotovo kada je riječ o njegovim izvodima i rezultatima i kao što su drugi rekli, što ovdje ovaj program više ograničenja, e, to će manje možda biti učinkovitost. Druga stvar, ono što u ovom trenutku činimo, e, na što moramo misliti, jest također i vremenski okvir. Vremenski okvir koji će također e, se utjecati na same ishode programa. E, sada, drugi su također govorili o proračunu, e, govorili su i o načinu financiranja. Mislim da ovo mi kao parlament smo to zapravo vidjeli i u drugim programima i ovaj put e, ovakav oblik financiranja ne trebamo podržati. Hvala. A sada riječ ima gospođa Werner. Hvala. E, hvala sa vojim gospođi e, Grostet na ovom izvješću. Mm, drago mi je uistinu da Dakle, žao mi što moram reći da zapravo ne dijelim ovo pozitivno mišljenje drugih kolega iz odbora, jer smatram da je ovdje riječ o vrlo važnim ciljevima Europske unije i mi socijalisti smo uvijek podržavali određene ciljeve. Ako govorimo o stalnoj strukturiranoj suradnji, odluka tome je donese nekoliko puta, prije nekoliko tjedana, onda zapravo se to protivi e, uspostavljanju dvostrukih struktura i ono što trebamo to činiti jeste učinkovitije koristiti sredstva iz europskog proračuna. Međutim, ono što ovdje nedostaje jeste politička volja za pojačom suradnjom, a ne novac. Stoga da, kada je riječ o pooling i sharing, na čelu iz, e, korištenju kapaciteta, da, kada je riječ o smanjenju administrativnih opterećenja i izgradnje kapaciteta, međutim, kada je riječ o e, stavljanju na raspolaganje financijskih sredstava na ovaj način, to se ne mogu složiti. Samo kratak komentar. Članak 173 je vrlo, e, nije prava pravna osnova, nedostaje jasna, jasne propise koja sredstva se koriste za koje programe. Dajmo, eto, samo tako 500 milijuna eura, a da pritome ne možemo usudjelovati mm, u na koji način se troši taj novac i kao što su i druge rekli, dodavanje sredstava iz drugih programa kao što je primjerice Galileo, se ne može podržati, jer ovdje jednostavno nedostaje redoslijed pojedinih koraka, koji korak ja za drugim učiniti iz toga e, vrlo, vrlo kritično. Hvala. Hvala. Evo, sada riječ ima gospođa Marija. Hvala predsjedniče. E, pred e, nekoliko godina smo osnovali Europsku agenciju za obranu, ja sam bila prisutna. Što se tiče financiranja 500 milijuna eura, e, tu treba osigurati poticaj za države članice. Imat ćemo distribuciju novca pod uvjetom da i te države članice e, sudjeluju u financiranju. E, podsjećam da ako se, osvrnemo na druge proračune, e, obrambena industrija stvara tisuće i tisuće radnih mjesta u raznim regijama Europske unije. Podsjećam također da imamo i znanstveno istraživanje u obrambenoj industriji koja ima implikacija i korištenja u, na civilnim područjima. U Galileu, u programu Galileu imamo jedan segment koji je e, segment za korištenje u obrambenoj industriji. Danas Evropska unija ima sve potrebne kapacitete tehnološke kapacitete, stručne kapacitete da razvije svoju obrambenu industriju. E, imamo Tigar, Rafal i druge e, proizvode koji nam pokazuju da te kapacitete imamo. I e, mislim da moramo ući u savez sa drugim državama koje su također razvijene. Hvala lijepa gospođo ista primjedba kao kod prethodne zastupnice. Imamo predstavnika komisije. Tri minute. Imate tri minute za ovaj doprinos diskusiji. Ja ću insistirati na tri točke koje su spomenute. Što se tiče korisnika – E, cilj komisije jeste da poveća konkurentnost e, obrambene e, industrije. To korisnici mora biti poduzeća i to europska poduzeća. Stoga imamo striktnu liniju o korisnicima. 50% mm, je prijedlog komisije, naš pristup ko efikasnim kontrolama to je vrlo zanimljiv prijedlog e, i spremni smo surađivati na ovoj osnovi. Druga stvar, mala i srednja poduzeća koja će sudjelovati e, i uz mitkapove. E, nećemo dati prednost samo nekoliko poduzeća već ćemo uključiti sva poduzeća uključujući i mala i srednja poduzeća i srednje kapitalizirana poduzeća. Taj projekt će biti zasnovan na izvrsnosti, konkurentnosti. Projekt će pripadati poduzećima i državama članicama koje će predlagati projekte ako oni e, predlože dobre projekte na bazi izvrsnosti, onda će se koristiti tim programom. Što se tiče posebnim odredbi za mala i srednja poduzeća, to će odraditi komisija E, trebamo poboljšati uvjete za e, njihovo sudjelovanje i o tome će odlučivati e, vijeće. Spremni smo poboljšati taj dio teksta. A zadnji komentar o proračunu i proračun za svemirska istraživanja. Mi kažemo da treba koristiti E, e, e, imamo tu podijeljena mišljenja odakle treba novac dolaziti. Mi smo spremni i surađivati i sa parlamentom i sa vijećem kako bismo došli do prihvatljive solucije. Kad se radi o svemirskim istraživanjima, obrana može koristiti u svim područjima naročito i u, na području svemirskih istraživanja i projekata. E, poduzeća koje rade na razvoju svemirskih projekata će moći sudjelovati u ovim projektima e, za poticanje obrambene industrije. E, toliko za stav e, komisije. Hvala lijepa. Sada je vrijeme da nam se obrati e, izvjestiteljica koja će e, ukratko sažiti, e, sve ove primjedbe. Hvala. Ja zahvaljujem svim kolegama koji su dali primjedbe. Saslušala sam vaše primjedbe. Nastojat da malo sažmem različite teme koje su ovdje bile spomenute. Što se tiče financiranja, imamo 500 milijuna eura koje je predložila Europska komisija države članice, kao što je rekla gospođa Alio Marie, moraju dati svoj doprinos. Do 2020 to su 2 milijarde koje će dati države članice. E, naravno, trebamo imati dobre projekte E, shvaćam da e, može postojati zabrinutost da će e, sredstva ići samo u određene države članice. Međutim, odlučivat će kvaliteta projekta. Sve će države članice moći predlagati projekte i naravno uz svoj doprinos. To, su dodatne financije, dodatna sredstva E, e, uz one projekte koji e, već države članice imaju. To financiranje od strane EU-a. Odbor za proračun će dati svoje stajalište. Oni imaju vrlo jako stajalište o tome, o, o već postojećim programima. E, shvaćam i znam da trebamo imati ravnotežu između e, raznih e, prijedloga za financiranje. Neke će se linije moći koristiti jer su one dopunske, komplementarne i civilna područja e, mogu koristiti recimo rješenja koja smo e, dobili iz, e, iz projekata za svemir. Sve to treba ispregovarati. Kada se govori o sudjelovanju malih i srednjih poduzeća, srednje kapitaliziranih poduzeća. To mi se čini ključnim i vrlo važnim Rekla bih, e, geografski kriterij ne smije biti geografski kriterij. To moraju biti kriteriji izvrsnosti i konkurentnosti i e, kvalitete projekta. E, tražim samo jednu stvar, da se uključe sve države članice jer je to ključno za uspjeh projekta. Naravno ima malih i srednjih poduzeća i srednje kapitaliziranih poduzeća u svim državama članicama koji mogu sudjelovati. E, ali e, njihovo sudjelovanje, e, ističem to, mora biti zasnovano na izvrsnosti. Podsjećam također na to da jasno Radi se i to je, to su rekli neki od vas. E, radi se o učinkovitosti. Učinkovitost je ključna za ovaj program i za ovaj projekt. Prema tome, e, e, svi moramo paziti na tu učinkovitost, moramo konsolidirati tu industriju ona mora biti inovatno, inovativna, apsolutno inovativna i učinkovita. Podsjećam vas na to pokušavam odgovoriti na sve primjedbe. Kolege su regli, ne smijemo se igrati djeda mraza i tako dalje. Naravno, za 2019. i 2020. treba definirati e, prioritete. Ja sam već u uvodu rekla, važno je da Europska komisija nam kaže e, evo tu su prioriteti, tu možemo biti efikasniji. E, završit ću time da kažem da uvjerim kolege E, mislim da je kolega se rekao e, ne smijemo oduzeti sredstva od, e, iz fonda za razvoj. Naravno, to nećemo učiniti. Mislim da sam obuhvatila sve primjedbe. Većina naših kolega je govorila uglavnom o istoj stvari. E, na raspolaganju sam za suradnju. E, uzet ću obzir sve amandmane kako bismo poboljšali tekst. E, želja bih da taj tekst dobro završimo. Na osnovi vaših i amandmana ćemo raditi moramo biti čvrsti kako bismo mogli dobro pregovarati sa vijećem. Ima, bit će razlika u mišljenju između parlamenta i vijeća. Ako budemo imali dobar tekst, onda ćemo imati bolji e, položaj u pregovorima. Hvala. Time zaključujem našu raspravu. I dopustite samo nekoliko napomena. Dakle, rok za e, e, rok za e, davanje, davanje amandmana je 30. studenog 2017. točno u podne. E, potom razmatranje amandmana 11. siječnja 2018. godine, javno zaslušanje 22. siječnja 2018. godine, glasovanje u odboru ITRE, pretpostavljamo 21. veljače naredne godine, a glasovanje na plenarnom zasjedanju bit će u skladu s onome što ćemo od sada pa nadalje uspjeti napraviti. Ima li komentara ili javljenja za riječ na ovu temu? Ako nema, tada sutra 28. studenog nastavljamo sa sastankom ujutro u 9 sati i to imamo sastanak koordinatora bez javnosti, a u deset e, nastavljamo e, sa e, glasanjem o velikom paketu. Budite spremni, želim vam ugodno večer. Hvala vam lijepa.